Dear colleagues, we are going to start. Dragi kolege, započnemo sa sastankom. So we have one hour up to uh, 10 or maybe... Imamo sat vremena do 10 sati, možda čak i do 10.15. Kako bismo čuli prezentaciju i zatim održali raspravu o komunikaciji koju je objavila komisija prije ljetne stanke o svjetskim šumama i o krećenju šuma. I naravno što se dogodilo eh, je da imamo mnogo sada fokusa na ovu vrlo hitnu temu i stoga imamo i pravovremeno ovu prezentaciju i ovu raspravu unutar odbora. Eh, sada ću jako brzo predati riječ komisiji koju predstavlja gospođa Schomaker, koja je direktorica za e, globalni održivi razvoj u glavnoj upravi za okoliš. A imamo tu i predstavnike iz DEFCO-a, zato što imamo tu te dvije teme, okoliš i razvoj, koji su povezani kada se radi o deforestaciji, o borbi protiv tog fenomena. Imaćete dakle maksimalno 15 minuta da nam održate e, izlaganje o toj komunikaciji, zatim ćemo imati raspravu sa zastupnicima. Izvolite, predajem vam riječ. Hvala vam. I e, hvala ime svih e, kolega što imamo ovu priliku da vam predstavim ovu komunikaciju. Kao što smo rekli, to je doista vrlo aktualna tema i stoga nam je drago što imamo ovu priliku da čujemo e, vašu reakciju na naše prijedloge. Ono što bih htjela napraviti u ovom zadanom vremenu kojeg imamo je malo vam prikazati kako izgleda šira slika, kako se odvija krčne šume, kako izgleda situacija u Europskoj i da kratko da pogledamo koje aktivnosti mi predlažemo da se pokrenu. Mislim da kao prvo ne moramo niti reći to u ovom odboru da su šume u jako velikoj opasnosti, da Mislim da je to nešto što je jasno svima nama. Imamo i e, požare u Amazonskoj prašumi koje, koje možemo vidjeti na vijestima ovih dana. To je nešto što je onda jasno to daje do znanja i javnosti. A imamo naravno i e, šumske požare u Sibiru i u Africi. Sve u svemu je situacija sa kršenjem šuma jako teška. Izgubili smo 1,3 milijuna kvadratnih e, kilometara šuma između 1990. i 2016. godine. To je brojka koja ne bi mogla biti gora i zato je e, povjerenik Vela jučer to pokušao učiniti još opipljivim i rekao da to u praksi znači da planet izgubi e, površinu svakog sata, svakog tjedna, svakog mjeseca, svake godine koja je jednaka 800 nogometnih terena, dakle svakog sata. Mnogo toga što se događa što se tiče gubitka šume trenutno se odvija izvan Europske unije. Mi u Europskoj imamo pozitivan trend. Između 2010. i 2015. godine uspjeli smo povećati površine šuma u Europi i zapravo smo uspjeli dobiti na šumama Eh, i ta površina iznosi primjerice cijelu površinu države Grčke. Ono što je važno shvatiti je da 12% svih emisija stakleničkih plinova dolazi od eh, korištenja zemljišta i prenamjene eh, korištenja zemljišta, što je prije svega povezano sa kršenjem šuma, što znači da je kršenje šuma drugi najveći uzročnik e, emisija stakleničkih plinova nakon e, paljenja fosilnih goriva. Posebice kada se radi o onim šumama koje imaju velik udio ugljika, tu je onda najveći učinak toga. Zašto je to važno? Mislim da je bilo jasno, imamo dakle 30% e, našeg površnjaka koji uvijek po šumama, sa 80% bio e, raznolikosti u njima i to je ključna važnost za klimatske promjene, ali što više isto tako je važno da 1,6 milijardi ljudi, oko dakle 25% svjetskog hraništva, ovisi o šumskim resursima za svoj život, e, što naravno znači da je ova kriza uvijek i socijalna kriza. Kada nestanu šume, onda ljudi izgube svoj temelj za život. A najviše se to naravno uvijek tiče e, najsiromašnijih skupina stanovništva i e, autohtonog stanovništva u tim pogođenim zemljama. Što dovodi do ove situacije? Prije svega moramo reći da je to danas zbog proširenja poljoprivredne aktivnosti, da zbog toga dolazi do kršenja šuma, zapravo oko 80% krčna e, šuma dolazi do toga zato što se šumske površine pretvaraju u poljoprivredne površine za e, proizvodnju naših e, poljoprivrednih proizvoda, no to nije jedini uzročnik. Trebamo dakle imati sveobuhvatni pristup koji ne gleda samo na to, već isto tako i na problem gradova, širenje infrastrukture, to je isto tako nešto što tu igra u glugu. I naravno moramo biti svjesni toga da imamo i neizravne pokretače u mnogim državama, e, primjerice slabe političke mjere, slaba vlada, e, nejasna e, prava vlasništva, a isto tako prije svega je to povezano sa nezakonitim aktivnostima to i dalje uzrokuje 15% kršenja šuma. Dakle, treba nam se obogati pristup, a Europska unija tu mora odigrati svoju ulogu. Zašto kažemo da Europska unija ima važnu ulogu u svemu tome? Zbog toga što Europska unija uvozi i troši oko jedne trećine e, globalnih e, proizvoda koji su povezani sa nekim rizikom od šuma, poput pamenog ulja, e, soja, kakao, e, kukuruz, e, guma i drvo. I zato što smo veliki uvoznik tih proizvoda, onda to isto tako znači da imamo i veliku odgovornost, ali isto tako da imamo veliku priliku kada sad o tome da utječemo na ono što se događa prilikom proizvodnje tih sirovina. Dakle, ne možemo reći da je kršenje šuma nečiji tuđi problem, da se to ne tiče nas, da se to događa negdje drugdje, to je zapravo nas problem, naš problem, bismo dio tog problema i sa ovom komunikacijom pokušavamo postići to da smo i dio rješenja. A e, ako se sjetimo onoga što je predsjednica komisije Van der Leyen da želimo biti predvodnik što se tiče bioraznolikosti, onda to naravno znači da moramo i predvoditi svijet e, po pitanju e, ograničavanja krčenja šuma. Evo, ovo je naša nova komunikacija i s njim se nadamo da ćemo to sve pokrenuti. Moram reći da smo naravno radili već mnogo, mnogo godina e, na pitanju šuma. Imali smo 2003. godine akcijski plan protiv ilegalnog e, krčenja, imamo taj akcijski plan FLECT, a 2008. godine smo imali komunikaciju gdje smo se zadali vrlo ambiciozne ciljeve za smanjenje krčenja šuma. Htjeli smo e, da do 2003. godine više ne gubimo šumskih površina na svijetu, te smo rekli da želimo do 50% do 2020. godine smanjiti um, tropskih šuma. To je praktički sutra i znamo da to nećemo uspjeti postići. Vidimo da tu kasnimo. Naravno, isto tako moramo i e, pojačati naše djelovanje i prije svega proširiti naš set alata koji imamo na raspolaganju i zbog toga imamo i tu komunikaciju da dakle pojačamo djelovanje Europske unije, E, što se tiče zaštite šuma, da si damo više alata kako bismo zaštitili poštojeće šume, prije svega e, primarne šume i da povećamo e, bioraznolikost diljem svijeta. Identificirali smo pet prioriteta, predlažemo 36 djelovanja unutar tih pet prioriteta i e, u komunikaciji to je važno. Imamo jedan aneks sa konkretnim e, preporukama za e, tijela javnih vlasti, ali isto tako i za dionike što se tiče dakle, civilnog društva i industrije. A ključna riječ koju bismo mi rado povezali s tom komunikacijom je to da trebamo raditi u partnerstvu. To je doista ono ključno u toj komunikaciji. Partnerstvo unutar Europske unije sa svim dionicima, ali isto tako i partnerstvo sa dionicima izvan EU sa onim državama koji proizvode e, e, drvo i sa onima koji e, ove proizvode koriste. Pet prioriteta koje smo identificirali, ispričavam se, mogu vam kratko sažeti sa pet ključnih riječi. Želimo raditi na strani potražnje, isto tako na strani ponude. Želimo osnažiti međunarodnu suradnju. Želimo pogledati kako izgleda financiranje za sve to. I moramo pogledati koja je tu uloga istraživanja i ulaganja da se možemo tako bolje boriti e, protiv krčenja šuma. U ovih nekoliko prošlih minuta koje mi je što na raspolaganju htjela bih još malo detaljnije se osvrnuti na djelovanja koje predlažemo. Počevši od smanjenja e, otiska Europske unije što se tiče potrošnje. Tu imamo četiri e, tematska područja za djelovanje koje smo identificirali. Kao prvo, trenutna komisija je rekla da moramo razmotriti dodatnu potražnju što se tiče regulatornih i neregulatornih mjera. Uzevši obzir koliko je veliko naše tržište, s time možemo postići najveći učinak. Kao drugo, imamo vrlo dobro iskustvo što se tiče uspostave platforma na kojima okupljamo različite dionike i kružno gospodarstvo je vrlo dobar primjer na tome radimo već nekoliko godina. Dakle, imamo platform na kojoj dionici mogu razgovarati, izmjenjivati rješenja koja su dobra za šume, ali koja su isto tako e, lako primjenjiva u industriji primjerice. Što je jedan drugi vrlo važan prijedlog kojeg smo iznijeli. Svjesni smo činjenice da se mnogo toga također događa i u okviru poslovnog sektora. To je nešto što pokreću i e, ciljevi održivog razvoja i mislim da moramo isto tako to povesti sa socijalnom odgovornošću, sa odgovornim e, praksama e, poslovanja sa dobrovoljnim e, obvezama, sa standardima i sa sustavima certifikacije kako bi sve to osnažili, kako bi sve to učinili transparentnim i kako bismo se pobinuli da se možemo osloniti na te certifikate koje ta tijela izdaju. I na kraju, evo, spomenula sam, dakle, 15% krčenja šuma se dalje povezuje sa nezakonitim krčenjem. Moramo e, provesti naše šumsko zakonodavstvo što se tiče e, trgovine. Imamo tu jedan novi akcijski plan vezan uz to, uz to od 2018-2022 godine gdje govorimo o konkretnim mjerama koje možemo poduzeti i gdje još jednom naglašavamo koliko je važno da se strogo primjenjuju postojeće zakonodavstvo, to jest postojeća uredba o drvu e, koja je povezana s time kako se stavlja na tržište i e, e, drvo iz ilegalnog krčenja. Moramo isto tako raditi sa proizvođačkim državama, tu s njima moramo raditi rame uz rame. Moramo provoditi držive lance vrijednosti koje se temelje na šumarstvu. Moramo promicati e, održivo biogospodarstvo, a moramo ojačati njihov okvir sa e, političkim mjerama i regulatorni okvir. Moramo se pominuti da se o tome ne razgovara samo o, samo između znanstvenika koji se time bave, već na svim razinama, da se o tome e, govori na, na svim tehničkim razinama sa proizvođačkim državama, te želimo isto tako pojačati, kao što sam rekla, E, podršku da se osnaži e, njihovo upravljanje šumama u okviru naših e, kontakata s njima. Ništa od toga ne možemo očekivati da će se dogoditi preko noći, pogotovo ako ne budemo imali dovoljno financijskih sredstava. Iz toga gledamo kako različita područja gdje možemo po našem mišljenju osnažiti, e, dobiti više financijske podrške za e, održivo, e, održiva šumska djelovanja. To se tiče međunarodnih tijela koji se bave sirovinama, to se tiče provedbe akcijskog plana za održivo financiranje. To znači da isto tako potrošačke države podržavamo, a znači isto tako i da vidim, gledamo na e, trgovinske sporazume kao nešto što može biti analaz za to, tako što ćemo uključiti tu odredbe o zaštiti i održivom upravljanju šuma. I zadnje čega bih se htjela dotaći je istraživanje i inovacije. Mi sada nastavljamo s time da se uspostavi jedan observatorij Europske unije o krčenju šuma, o e, propadanju šuma, i to će nam e, pomoći da ostvarimo pristup e, svima tim informacijama vezano i uz proizvođačke države i druge kako bi svi imali podatke koji će im onda moći poslužiti da e, pokrenu određene aktivnosti koje su im potrebne. I na kraju krajeva želimo podržati razvoj eh, globalnih i regionalnih informacijskih sustava kako bismo pratili eh, posljedice šumskih požara. To je ukratko ono što stoji u komunikaciji i eh, da vam samo kratko najavim kao zaključak sljedeće korake. Planiramo dosta veliku konferenciju u glavnoj upravi za okoliš o šumama, o šumama u EU, ali isto tako i o međunarodnom djelovanju po pitanju šuma to će se održati 22. i 23. siječnja. Zatim sada isto tako radimo na uspostavi platforme i dalje za e, dionike. I ne želimo gubiti vrijeme tako što ćemo Eh, odmah sada krenuti na to da procjenjujemo zapravo dodatnu potražnju, da vidimo koje su to regulatorne i neregulatorne mjere i isto tako sa zajedničkim istraživačkim centrom raspravljamo sada o uspostavi Europskog observatorija. Kao što smo rekli u uvodu, situacija je doista hitna i stoga ne možemo čekati prije nego što donesemo mjere, već želimo odmah sada krenuti sa provedbom svega toga. Hvala vam lijepa. Hvala vam, dakle vi već anticipirate da će biti potrebne regulatorne mjere u idućih nekoliko koraka i naravno nakon govora gospođe van der Leyen bismo mogli sada i podići pomalo e, razinu. To je dakle duh eh, te komisije ovog parlamenta. Imat ćemo sada prvi krug govornika, imamo osam pitanja u prvom krugu. Prije nego što krenemo pozdravio bih jednu skupinu mladih koji sjede eh, pri prostorije, dolaze iz Njemačke. Samo da vam kažem, dobrodošli u ime cijelog odbora. Da, to je školski razred iz škole Johannes Cominius iz eh, Pineleka, sjeverne Njemačke. Vrlo je zanimljivo za njih sudjelovati u ovoj raspravi jer je to vrlo važno i za mlade ljude. Naravno, radi se i o vašoj budućnosti, ne samo o našoj. Krenimo onda sa EPP-om. Petra Lize prvi. Da, hvala vam gospodine predsjedniče i hvala Europskoj komisiji. Doista imamo ogromni problemi, to već dulje vrijeme a protiv nekoliko tjedana je to postalo još jednom e, i jasnije i ljudi s pravom zahtijevaju da i Europska unija djeluje. I zbog toga mislim da je važno da o tome ne raspravimo samo danas ovdje, već isto tako i da ako je to potrebno o tome e, raspravimo i na plenarnoj sjednici. Jučer u krugu koordinatora smo malo o tome već poraspravili i mislim da je dobro da imamo sistematski pristup toj temi, da dakle imamo veće saslušanje i da onda imamo jedno produbljeno izvješće. Kolege i kolegice su me uvjerili u to da bi to bilo dobro. Ali meni je važno da kod svih tih mjera se ne dogodi to da donesemo neka najzad jednostavna rješenja, već da imamo djelotvorna rješenja koja će biti dugo, ročna. I to je ono što je iznimno važno, dakle, da to sve bude dugoročno učinkovito. Prije nekoliko godina sam imao priliku voditi razgovore o tome u, Brazilu i tada mi je netko ne iz Bolsonaro, nego netko tko je bio kritičan prema tom predsjedniku rekao da u Brazilu vlada posebno drugačiji osjećaj o tome. U Brazilu možete letiti 5 sati avionom i pritom ćete letiti samo preko šume. Ne vidite ništa drugo osim šuma. I zbog toga u um, Brazilu vlada taj osjećaj da da nemate opasnosti da ima premalo šuma i da postoje neki rizici povezani sa krčenim šuma. I stoga mi moramo vidjeti kako možemo ne samo Bolsonara, nego i druge e, tamo uvjeriti u to da to ipak jest problem. To naravno je povezano i sa našom vjerodostojnošću, dakle kako mi postupamo s našim šumama u Europi. Imamo mnogo država koje imaju malo šumskih površina, možda bismo trebali razgovarati o tome kako možemo posaditi nove šume u Europi, a moramo i zaštititi postojeću šumu. Mislim da i tu trebamo pokrenuti inicijative, e, šuma u Europi je u lošem stanju e, u prosjeku i stoga bismo trebali ih sve zaštititi. Što se tiče Mercosura, neću mnogo o tome govoriti, ali mislim da nije dobro reći da je sve odlično, a neki drugi pa kažu da u potpunosti odbijaju Mercosur. Mislim da ni to nije dobro, zato što ćemo time izgubiti instrument s kojim možemo utjecati na e, države koje su obuhvaćene Mercosurom. Treba nam jasan stav, ali onda nakon toga i e, dobar dijalog te e, održivo rješenje koje će biti dvostruko, dakle koje treba dugoročno moći biti održivo i moguće provesti, ali koje treba biti isto tako i povoljno za okoliš. Dobro, podsjećam zastupnike da u prvom krugu imamo ograničenje od dvije minute, a zatim jednu minutu u drugom krugu. Marija Rena u ime socijalista. Hvala. Zahvaljujem komisiji na komunikaciji zato što ta komunikacija ima dva prioriteta. Kao prvo da se radi na tom problemu kočenja šuma, ali ne samo što se tiče iskorištavanja šuma, već isto tako što se tiče svih onih e, povezanih s tim fenomena, vezanih uz našu e, konzumaciju koju se tiču šuma i tu se predlaže zakonodavna inicijativa, što je isto tako zanimljivo u toj komunikaciji. Tu se također e, spominje i pitanje međunarodne trgovine. U e, tom tematskom, e, u toj temi krećenja šuma, to je vrlo zanimljivo. Moje prvo pitanje, sada kad imamo tu komunikaciju, pretpostavljam da postoje različite ideje oko tih zakonodavnih akata. Dakle, mene zanima kako bi oni mogli izgledati. Radili smo, znamo da imamo e, trenutno e, uredbu Europske unije o drvu sa inicijativom FLEKT. Mene zanima bismo li mogli imati slično nešto, sličnu neku regulativu koja bi se ticala neizravnog pa neizravnih posljedica kršenja šuma od komisije? To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje, spomenuli ste sporazum o slobodnoj trgovini. Slažem se što se tiče činjenice da bismo trebali imati trgovinske sporazume sa e, drugim dijelovima svijeta. Ali ti trgovinski sporazumi, zar ne bismo u njih mogli uključiti ne samo neke obvezujuće odredbe o okolišu, već isto tako i neke mjere sankcija. Jer danas kada pogledamo trgovinske sporazume vidimo da doista govorimo o poštivanju okoliša, o pariškom sporazumu, ali da nije moguće e, provesti nikakve sankcije u okviru trgovinskih sporazuma. Dakle, mene zanima je sankcije možemo uključiti u trgovinske sporazume, što bi nam omogućilo da doista kažemo da ako se ne poštuje, primjerice ako neka država e, usvoji neki zakon koji omogući e, dodatno kršenje šuma, kao što smo imali prilike vidjeti u Brazilu, kako da tome stanemo na kraj ili pa, kako da možda pokrenemo neke sankcije za tu državu s kojom smo potpisali jedan takav trgovinski sporazum. Hvala. Esther Weiss za Renew. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala i komisiji na dobrom radu. Mogu vas uvjeriti u to da će ovaj odbor e, doista poduzeti sve što može kako e, bismo pojačali naše djelovanje na toj temi jer vi znamo koliko je to od velike važnosti. Istodobno moramo i naglasiti da imamo različite izazove imamo velik broj država gdje se loše upravlja šumama. Brazil je samo jedan primjer. Kanada je zapravo još jedan primjer toga. Oni su tamo imali veliki e, šumski požar prije nekoliko godina i nisu bili u stanju ga ugasiti. U ovom trenutku imamo velike šumske požare na području Sibira u Rusiji i tamo isto tako vidimo da oni ne uspjevaju ništa konstruktivno po tom pitanju napraviti. Zatim imamo vrlo šume. Imamo tropske šume, jedan hektar tropskih šuma ima veću bioraznolikost nego čitava Finska. Dakle, moramo razumjeti da zapravo govorimo o nečemu vrlo složenome. Imamo vrlo zanimljiv problem što se tiče tla. E, soje, pardon, soje. Europa je velik uvoznik soje i na taj način i pokreće ono što se zapravo i događa u Brazilu. I stoga moramo pronaći rješenja i za to. I zatim moramo biti jako odlučni kada donosimo odluke. Zatim jedan kratki komentar na četvrtoj stranici u komunikaciji stoji da Europska unija treba biti predvodnik. Po engleskoj riječi trailblazer, a možda se sjećate da je to zapravo samo po sebi povezano u, značenju sa krećenjem šuma Dakle, možda biste mogli pronaći bolju riječ za to i zamijeniti tu englesku riječ, jer mislim da je to nešto što nam upravo sada nije potrebno. Hvala ime zelenih. Hvala, sječke šume gore, šume u, gore u Južnoj Africi, gore u Africi, gore u Portugalu, Španjolskoj, Grčkoj, pa čak i u Švedskoj prošlog e, ljeta, dakle i u Europi. A tamo gdje ne gore e, konkretno, onda su pak pod napadom, primjerice kao u Brazilu, gdje je Bolsonaro te šume žrtvuje e, poljoprivredne industrije. S jedne strane moram reći da sam zadovoljna što je Europska komisija priznala ulogu šuma kao pluća svijeta i što e, identificira da je u lošem stanju. Ali s druge strane smatram da je odgovor Europske komisije izuzetno slab i da nije na razini zadatka. Komisija tu govori o dijalogu, o poticajima. Mi bismo s mjesta trebali e, zaustaviti to da industrija može sam sebe e, regulirati i trebamo uvesti obvezujuće mjere ja bih voljela vidjeti veću hrabrost u Europskoj komisiji i da na trgovinu i potrošnju Europskoj uniji e, uvedemo više obvezujuće mjere. Primjerice, mi jako trošimo mliječne proizvode, trošimo jako meso, najviše smo potrošači kakaova. Isto tako bismo trebali veću političku dosljednost. Europska unija kao globalni trgovinski partner ne može na dostojanstven način sa predsjednikom Bolsonarom potpisati trgovinski sporazum koji na očit način uništava prašume to je suprotno sa tim dijalogom kojeg ste samog spomenuli u ovoj komunikaciji. Isto je kada se govori o energetskom sektoru. U delegiranom aktu gdje govorimo da se e, neke poljoprivredne vrste ne bi trebale koristiti pretjerano za proizvodnju biogoriva, onda ste palmino ulje u to uključili, a niste uključili soju i zatim poljoprivreda. 80% krećenja šuma e, uzrokuje proširenje poljoprivrednih površina zajednička poljoprivredna politika zapravo dovodi do intensifikacije poljoprivrede i do e, velikog uvoza stočne hrane. Trebamo polako ukloniti subvencije, stoga trebamo e, podržati e, drugačiji uzgoj u sočarstvu. I za kraj moram reći da mi je žao što je ova komunikacija toliko plaha i mislim da trebamo jedan obvezujući regulatorni okvir kako bismo zaštitili šume. To je ono što ja tražim. Hvala gospođa Benju, za ide. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, ova razmjena pokazuje da je važno da se zaštite sve šume Vidimo aktualnu temu sa amazonskom prašumama koje su ponovno vratili fokus na pitanje krčenja šuma, ali ova tema se ne tiče samo amazonske šume. Imamo i sada u posaharskoj Africi primjerice mnogobrojne šumske požare. To se tiče prije svega poljoprivrednika koji koriste tamo eh, vatru kako bi eh, oplodili ponovno svoje tlo i tako onda dolazi do požara. Moramo preći na djelovanje, ali moramo si dati dostatne alate za to. Eh, morate Moramo vidjeti kako ćemo postupiti sa Merkosurom do okrećaja šuma dolazi zbog toga što dolazi do potrebe za novim poljoprivrednim površinama. Na to tako trebamo gledati. I trebamo vidjeti i e, kako možemo utjecati na francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u tim pregovorima. Mislimo da su šume velika dut za Francusku i za Europu i molim vas da se pridružite E, Francuskom savezu i da podržimo Brazil da to postaje doista e, pravo područje bioraznolikosti i zaštite šuma. Hvala. Hvala. Za ECR. Gospodin Teć, hvala vam gospodine predsjedniče. ja se zahvaljujem komisiji na komunikaciji. Zaštita šuma i bioraznolikosti je obveza svi u nas. Mislim da je to nešto što je od interesa svim vladama i da su tu možda različite razine djelovanja, različite razine interesa, ali ipak mislim da ne možemo tako postupati kao u nekom kolonijalnom duhu. Nitko ne želi uništavati svoje šume, mislim to se tiče i Bolsonara, ali ovdje se o tome baš upravo tako govori. Potrebne su mnoge mjere, naravno da je potrebno i da globalno ostanemo e, vrlo budni, e, pa i kod nas doma. Kancelarka Merkel je odlučila da će sada se polako napustiti nuklearna energija u Njemačkoj. Mi znamo do kakvih posljedica može doći zbog toga, ali eto, istodobno nitko to ne uspoređuje sa Bolsonarom. Mnoge zanima zaštita šuma. I ne bismo smjeli zaboraviti da su to, da imamo ljude koji Stotnama godinama žive u svojim šumama i koji najbolje znaju kako zaštiti šume. Isto je u Španjolskoj. To ništa trebamo kontaktirati i e, od njih tražiti savjet. Inače, dolazi do lošeg gospodarenja šumama, ti ljudi moraju napustiti e, područja na kojem žive dolazi do krčina šuma i onda ostane mnogo e, drvenog materijala na tim terenima i onda dolazi jako lako do šumskih požara koje onda je teško e, zagasiti. Znamo da u Europi imamo različite vrste šuma, imamo neke posebne vrste šuma, među njima se neke nalazi u Španjolskoj. U Španjolskoj mi već stotinama godina jako dobro upravljamo takvim šumskim površinama. Evo, evo sad ću zaključiti. Ovo je jedna situacija gdje mislim da nije dobro baš intervenirati samo izvana. Hvala. Moram vas e, prekinuti. E, gospođa Van de Kamp u ime kluba zastupnika GUA. Hvala vam. Posuda na svijetu vidimo da dolazi do krišenja šuma, da se e, šume namjerno spaljuju, da se iskorištavaju za drva. Vidimo da se slično događa i u Rumunskoj, Nizozemskoj, u Njemačkoj, unutar Europske unije čak. Vidimo da se mnogo stabala e, krči i da su mnogobrojne životinske biljne vrste na rubu e, istrebljenja. I stoga moramo zaštititi šume, moramo zaštititi i bioraznolikost ali samo govoriti neće imati nikakvog učinka ako pritom ne promijenimo naše trenutne poljoprivredne sustave koji dovode do eh, istrebljenja životinja i biljaka. Što je sa amazonskim šumama u Brazilu? Pa to su takozvane primarne šume. Njih se ne uništava samo zbog Bolsonara njih se uništava i zbog toga što radimo u okviru e, sporazuma o e, slobodnoj trgovini. Svake godine uvodimo veliku količinu soje i e, goveđeg mesa iz Brazila, što znači da se te šume krče e, kako bi mi došli do drva i kako bi mi došli do mesa, a to će se samo pogoršati ako insistiramo na donošenju sporazuma u Mercosuru. E, mislim da je šteta što gospođa Malmström ne želi kao povednica doći ovdje k nama i objasniti e, politiku Europske unije u slobodnoj trgovini. Gospodin Vele je došao, on je objasnio što se radi, objasnio je do čega bi moglo doći. I stoga mislim da moramo više potaknuti e, drugačiju prehranu ljudi. Trebamo se malo udaljiti od e, petljenog e, jedanja mesa i naravno od intenzivnog sočarstva. Moramo raditi na tome i moramo djelovati na tome na području Moramo zastaviti i sporazum Mekosuru. Hvala. I Posljednji e, govornik, e, gospođe, Vi, nezavisni. Hvala. Drago mi je što u ovoj komunikaciji komisije mogu pročitati da e, se naglašava potrošnja Europe i dakle uvoz prema Europi uvoz koji je izravno povezan sa deforestacijom, sa kršćenjem šuma, dakle taj pojam dakle cjelovita integrirana deforestacija koja je zapravo uključena u čitav niz proizvoda koje mi uvozimo u Europu, dakle od e, sjemena pa e, sve do e, mesa. Sve je to u suprotnosti sa ambicijama Europske unije vezano za zaštitu bioraznolikosti i borbi protiv klimatskih promjena. Dakle, treba nam jedno dosljedno djelovanje, hrabro djelovanje, globalno djelovanje mi moramo e, pokušati e, djelovati e, na naše politike, zajedničku poljoprivrednu politiku i druge politike. Moramo hrabrije djelovati. I ja mogu zapravo pročitati između redaka da postoji pokušaj da se tu uhvatimo u koštac i sa E, konzumiranjem e, mesa, da govorimo o jednoj uravnoteženoj e, ishrani i ja bih se zaista založila za to da se preporuči evropskim građanima značajno smanjenje potrošnje mesa. Nadalje, drugi problem je uvoz sjemena koji je često genetski modificiran i ova komisija daje dozvole za uvoz e, različitog e, sjemenja, e, a da se pritom ne uzme u obzir suprotno mišljenje ovog eh, parlamenta. I dakle, glede te tematike bi komisija trebala raditi više i trebala bi uzeti u obzir i primjedbe ovog parlamenta, jer eh, uvoz eh, sjemena to znači također i povećati deforestaciju, razinu deforestacije u ostalom dijelu svijeta i tome moramo stati na kraj. Hvala. Prije nego što vam dan riječ, Peter Lize je rekao sa nešto vezano za sastanak e, koordinatora jučer i da ćemo tu e, da će se tu klubovi zastupnika e, založiti više za zakonodavne inicijative na temu deforestacije nakon ove komunikacije komisije i ovih događaja kojima smo svjedočili ovog ljeta, dakle kasnije ćemo reći vezano za e, format, e, za obuhvat e, tog izvješća o zakonodavnoj inicijativi nakon idućeg sastanka koordinatora koji će biti za desetak dana u Štrasburu. Međutim, to je upravo korisno u, kontekstu ovog, ove rasprave o u takozvanoj uvezenoj deforestaciji i mi smo odlučili dakle e, iskoristiti našu zakonodavnu inicijativu u glede jedne teme, te, teme koja, kojom se bavi komisija. Sada dajem riječ e, komisiji 5 do 10 minuta kako e, bismo onda imali poslije drugu rundu pitanja. Hvala. Hvala vam na potpori, hvala vam na konstruktivnoj kritici. Evo, ja bih eh, mogla ove komentare uvrstiti u nekoliko skupina. Eh, dakle, prvi dio odnosi se na regulativu, drugu, druga skupina vezano za dugoročno djelovanje, nakon toga promjena životnog stila, potreba za eh, djelovanjem Brojni od vas e, naglasili su važnost e, prema kojem bi e, Europska unija trebala regulatorno djelovati vezano za uvozi, vezano za ovu tematiku krčenja šuma, deforestacije. Moram vas, nažalost, sada <laughs> razočarati, barem sada. Mi nemamo e, određenih e, zamisli vezano za e, oblik e, uredbe kakvu bismo e, mogli sastaviti. Dakle, u komunikaciji se samo e, spomenju određene regulatorne mjere i predsjedavajući je rekao da nova predsjednica komisije je najavila visoku razinu ambicije vezano za bioraznolikost i to znači da moramo imati visoku razinu ambicije vezano za deforestaciju. A što se tiče vrste regulative, ne bih sada prejudicirala Naravno, u pripremnoj fazi ove komunikacije mi smo proveli i e, studiju izvedivosti i tamo smo raspravili različite vrste zakonodavstva i također e, ovaj element dakle dubokog e, propitkivanja i također vezano za nezakonitu sjeću e, šuma. E, moramo se uhvatiti u koštac i e, sa time. Postoji pitanje možemo li se osvrnuti i djelovati prema sektorima, prema kriteriju sektora moramo e, sve ovo procijeniti u kontekstu jednog e, dijaloga sa e, dotičnim državama, ali i sa gospodarskim subjektima te sa nadležnim tijelima država članica jer E, ne bi bilo dobro da imamo samo ambicioznu zakonodavstvo u teoriji koje u praksi ne bi moglo biti provedivo zbog svoje složenosti. Dakle, e, sve to skupa e, valja uzeti u obzir u našu analizu i mi trenutno dakle, moramo procijeniti regulatorne, eventualne dakle, regulatorne, regulatorne rješenja koja bi mogla biti korisna u borbi protiv deforestacije. Deforestacije, dakle, mi moramo voditi i na temelju e, primjera. Mi e, moramo strogo provoditi e, postojeće zakonodavstvo posebice vezano zakonodavstvo postojeće zakonodavstvo vezano za sječu šuma za drvo i posebice zakonodavstvo vezano za nezakonito E, posjećeno e, drvo, mi moramo e, uzeti u obzir da brojna lokalna tijela govore već o deforestaciji i oni su svjesni ovih negativnih posljedica i oni žele poduzeti nešto vezano za tematiku deforestacije, odnosno ponovnog pošumljavanja. Njemačka e, želi nešto napraviti i želi zaista e, uložiti dosta financijskih sredstava vezano za e, sadnju šuma i tu je važna i tematika vrste stabala Jasno je da e, je uloga trgovine ključna u ovoj raspravi na temu deforestacije i nadam se postizanju sporazuma, e, svestranačkog e, sporazuma. Jasno je da dakle trgovina ima doprinos, daje doprinos deforestaciji. Mi uvozimo iz država u koje u kojima se sjeku šume. Međutim, E, ovi trgovinski sporazumi omogućavaju intenzivniji dijalog sa državama. E, u slučaju Mercosura, ukoliko se e, ovaj sporazum ratificira, zapravo na taj način bi Brazil bio uključen u Pariški klimatski sporazum, jer imate ovo poglavlje o trgovini i održivom razvoju i imate ovaj jedan način rješavanja sporova i tu imate određene aspekte, e, tu je uključena je ovdje i civilno društvo i pitanje dijaloga e, je bitno, e, tu je također i bitna razina ambicija. I neki od vas naglasili su potrebu za što hitnim djelovanjem. Neki od vas zalažili su se za trenutni prekid e, uvoza e, robe e, koja uzrokuje deforestaciju. Sumnjam da bi to bilo sukladno sa pravilima svjetske trgovinske organizacije i također to ne bi bilo i sukladno našem djelovanju u duhu multilateralizma mi vjerujemo u moć dijaloga i u moć uvjeravanja E, i socijalistička, e, socijalisti su rekli dakle nešto vezano za učinkovita dugoročna rješenja, a takva rješenja nikad ne mogu biti e, jednostrana, ona se moraju utemeljiti na dijalogu i na uvjeravanju drugih. I pitanje deforestacije iz perspektive Brazila izgleda drugačije u odnosu na našu perspektivu. Evo, toliko za sada. Hvala lijepa. Idemo e, sada na drugu rundu pitanja. E, nadam se da ćemo imati više vremena. Dakle, molim vas, držite se ove jedne dodijeljene minute. Gospođa Novak, EPP. Dobar dan, hvala vam na ovom izvješću. E, Podobno sam ga pročitala, međutim, tamo nisam našla tematiku e, jednog problema s kojim, s kojim se suočavamo u Sloveniji. Znači ovo prisilno krčenje šuma e, zbog prirodnih nesreća. Znači 2014. godine suočili smo se s ovim problemom ledene kiše e, zbog kojega su zapravo na, tijekom razdoblja od 7 dana stabla bila okovana ledom, posebice smreke e, i e, nakon toga e, došlo je do razvoja ovih nametnika, potkornjaka i o tome izvješće ne, ništa ne govori. Ti štetnici naravno ne poznaju granice, oni ne poznaju šengenske granice i zbog toga je došlo i do smanjivanja površine šuma i zanima me hoćete li posvetiti pozornost i e, toj tematici. E, hvala EPP e, ponovno. Jesam li ja na redu? Možete li, molim vas, reći što to znače regulatorne mjere e, kada u pitanju veća razina, intenzivnija razina djelovanja protiv deforestacije i e, što možete reći o evaluaciji i o analizi. Jer, naravno, svjesni smo e, nestrpljenja, međutim, moramo biti na čistu, e, trebamo imati djelovanje koje će se temeljiti e, na dokazima kako bismo mogli omogućiti održivi razvoj e, u nerazvijenim državama i ne bi bilo dobro da e, sporazumi o slobodnoj trgovini budu e, zapravo e, element koji će negativno djelovati na tome i želimo podignuti razinu održivog razvoja u, trećim, u zemljama trećeg svijeta. Dakle, kakav je zapravo okvir, vremenski okvir i kakav je intenzitet tih regulatornih mjera? Hvala. Eh, zastupnica Guteland, hvala vam na vašoj nazočnosti. Naravno, mi moramo napraviti sve što je u našoj moći kako bismo spriječili i kako bismo izmijenili politiku kojoj smo danas svjedoci, svjedoci smo deforestaciji, svjedoci smo šumskim požarima. Međutim, žela bih naglasiti i Eh, važnost eh, dobrog upravljanja šumama mm. i eh, kako mi možemo imati korištenje šuma uz jednu bolju razinu održivosti i također ovo što je rečeno je važno vezano za druge dijelove svijeta. E, međutim, e, evo sada bih postavila pitanje komisiji. Dakle, molim vas e, konkretno što se radi kako bi potrošnja iz Europske unije uvoz ne doprinose deforestaciji u trećim zemljama. Znam da ste to spomenula, međutim, molim vas navedite konkretne primjere, ne bih željela samo, dakle, opće opće primjene. Predsjedavajući, dakle da, evo, molim vas zaista, e, morate se držati dodijeljenog vremena. E, gospođa e, Dali, SND. Dakle, prijeći ću odmah na pitanje. Ovo je pitanje koje je povezano i sa klimatskim promjenama i da, znam, komisija mora to procijeniti, međutim e, ovo je e, djelovanje koje, ovo je nešto dakle e, što je žurne naravi. Ukoliko komisija želi razmotriti određene poticaje za biogoriva, odnosno goriva koja proizlaze iz hrane, odnosno hrane za životinje i sve to skupa daje doprinos deforestaciji. Također e, tu su spomenuti i e, sporazumi u, o slobodnoj trgovini. Nadalje, financiranje znamo da Europska unija e, ne predstavlja čitav svijet, međutim znamo da je Europska unija nešto vrlo bitno i što se tiče pariškog e, e, klimatskog e, sporazuma, dakle kako možemo omogućiti da se zaista provedu, provedu u dijelo ovo vezano za plaćanje borbe protiv deforestacije? Hvala, dragi kolege. Mi želimo zaustaviti kršenje šuma, ali ako potpišemo trgovinski sporazum s nekim ko kaže da amazonske šume žele pretvoriti nešto korisno, onda nam ne treba, nas ne treba čuditi da e, sklapamo trgovinski sporazum s kojim ćemo 100.000 tona dodatnog goveđeg mesa uvoziti u Uniju i da će se u tu svrhu onda krčiti šumske površine. Postavlja se neko to pitanje, ako se potpiše neki trgovinski sporazum bez odgovarajućih sankcija, onda je taj trgovinski sporazum e, nemoćan e, naspram e, tih utjecaja na okoliš i to je nešto što nam se sada drastično isto tako prikazalo u ovom primjeru. Zar ne misli komisija da možda ti trgovinski sporazumi imaju samo nekakav zeleni Eh, zelenu, točku, ali da zapravo nisu obezujući. Onda isto tako imamo rizik eh, na šume zbog ekstremnih suša, zbog ekstremno suhih ljeta. Tu moramo eh, uvesti važeće mjere da se udaljimo samo od onih koji upravljaju šume isključivo kako bi se eksploatiralo drvo, već da to postanu djelomično i doista šume. Hvala, gospodine Bels. Mr. Wallace for the GUE. Yeah. Mikrofon, molimo. Gospodin Velas, dakle, ovi e, e, sporazumi zapravo navode određeno proturječje između teorije i e, prakse. Ovi e, požari koji su harali Amazonom ovog ljeta e, oni će zapravo utrti e, put e, sadnje usjeva koji će na posljedku onda doći na, naš, e, na naše tanjure. Te također ova rudarska poduzeća i poljoprivredni lobi sa obje strane Atlantika su pokretači takvog djelovanja. I ovaj sporazum o slobodnoj trgovini koji je gospodin Juncker proslavio kao veliki uspjeh, zapravo to je nastavak negativnog djelovanja i iskorištavanja e, tog dijela svijeta. Molim vas, isključite mikrofon. Hvala. Dva posljednja e, pitanja. Ispričavam se drugim članovima. E, gospodin Vizik iz EPP-a. Hvala. Imam e, komentar vezano za pojedinu jednu mjeru koja bi mogla biti učinkovito sredstvo za borbu protiv deforestacije, a to je sadnja novih e, šuma. E, dakle, prije svega mi ne sadimo šume, mi sadimo stabla i Hmm, često e, smo svjedoci zapravo e, posljedica sadnja takvih e, stabala, ona njih često vjetar sruši, mi moramo zapravo čuvati postojeću prirodnu šumu i moramo omogućiti da se nova šuma razvije, naraste na prirodni način, a na taj način, a na koji način dakle mi moramo definirati zaštićene e, zone i taj dio e, također moramo imati jedno održivo regionalno djelovanje. Hvala. E, SND. Hvala. Mnogo pitanja koje sam ja htjela postaviti već, je, već su postavljena, ali nešto što za meni je važno u toj komunikaciji je to da prije svega održimo pritisak vezano sve ono što činimo. Razlog zbog kojeg imamo ove požare u Amazonskoj šumi je zbog načina na kojeg trošimo i na koji uvozimo. I s tim u vezi je ta komunikacija isto tako vrlo važna. Važno je isto tako što ćemo imati izvješće na vlastnu inicijativu, ali pritom isto tako kada govorimo i o drugim temom, u domu poput e, sporazuma Mekosuru. Jedno konkretno pitanje vezano s komunikaciju, nešto što ste samo kratko spomenuli, je uloga autohtonog stanovništva. Europska unija želi uključiti e, to stanovništvo u taj trgovinski sporazum e, i stoga me zanima kako možemo zaštititi posebice prava autohtonog stanovništva i što je plan e, komisije po tom pitanju. Hvala vam Hvala, dajem riječ e, komisiji. E, komisija, e, hvala i ja bih dala riječ kolegici iz glavne DEVKO vezano za aspekt financija. Hvala. Ja bih se osvrnula na ove vanjske aspekte. Mi u Devku zapravo razmatramo načine pružanja pomoći vezano za ulaganje i vezano za održivu poljoprivredu i vezano za održivo upravljanje šumama. Kao što znate, e, u, e, i u Global, to je nova dakle, uredba za financiranje e, i tamo imate ovo FST. Tu se pokušava i pokušavaju dobiti sredstva iz privatnog sektora i pitamo se kakve instrumente možemo imati koje će omogućiti da ulaganja iz Europe, iz drugih država će omogućiti jednu e, održivu poljoprivredu, biopoljoprivredu. Mi bismo na taj način e, mogli pomoći e, našim partnerskim državama da ne ponove naše greške i mi ćemo proučiti jedan oblik regulative Bitno je da imamo već e, sisteme koji djeluju, da imamo već ustrojena partnerstva i e, to je zapravo sažetak onoga što mi radimo e, vezano za financiranje. Međutim, u teškom smo položaju jer se ova uredba, o njoj se pregovara između komisije i Eh, odnosno između vijeća i parlamenta i također ovaj novi Green Deal komisije ima također eh, učinak i na treće partnere. Imamo dakle u ovoj komunikaciji i odjeljak vezan za partnerstva. Eh, hvala Šantal, ja primam na znanje da je ova tematika regulative naišla zaista na visoku razinu e, zanimanja i što se tiče konkretnog oblika e, te uredbe, e, mi ne možemo reći, mi ćemo uskoro pokrenuti proces procjene učinka i kao što ste rekli, te regulatorne mjere valja pozorno razmotriti i ne mogu sada reći, ne mogu vam sad obećati da ćete u roku od godin dana e, dobiti jedan e, regulatorni, odnosno zakonodavni prijedlog. E, to nije moguće upravo zbog ove nove politike kvalitetnog, kvalitetne izrade zakonodavstva. A što se tiče ovih, ovog pitanja slobodnih trgovinskih sporazuma, mogu reći da ti sporazumi o slobodnoj e, trgovini, e, da su se oni razvili u proteklih nekoliko godina. Mi imamo e, sada odredbe koje su obvezujuće naravi za partnerske države i one se odnose te odredbe i na upravljanje šumama i na multilateralne trgovinske sporazume, a posebice i na ovaj pariški klimatski sporazum. Mi sada proučavamo slučaj Brazila i obveze koje je Brazil preuzeo na temelju Pariškog sporazuma i ukoliko ih želi ispoštovati, e, deforestacija će u Brazilu e, trebati biti e, okončena. Dakle, sporazumi, e, trgovinski sporazumi šire naši instrumentari i naravno moramo uzeti u obzir zabrinutost parlamenta zbog učinkovitosti tih trgovinskih sporazuma posebice zbog ovih e, poglavlja e, o trgovini i održivom razvoju. O tome se raspravljalo i na odboru INTE. Imali smo u proteklom razdoblju jednu sveobuhvatnu raspravu između institucija vezano za provedbu e, ovih poglavlja o trgovini i održivom razvoju i zaključak je bio sljedeći, dakle danje mjere se mogu poduzeti u zavisnosti od konkretnih slučajeva e, i komisija je naglasila važnost suradnje sa pojedinim državama i također e, je ovo, dakle ovaj element poglavlja koje se odnose na trgovinu i održivi razvoj i mi ćemo se i dalje baviti ovom tematikom. Predsjedavajući, hvala. E, da, naravno, e, Čuo sam e, vaše pitanje, imat ćemo priliku već e, posvetiti se ovim temama i deforestaciji i ovom aspektu trgovine. Ja se ispričavam e, sedmorici zastupnika koji se nisu mogli javiti za riječ, ali evo imamo ova vremenska ograničenja i e, zaista evo molim vas poštujte ovo dodijeljeno vrijeme. Mi ćemo se e, uskoro pozabaviti sa ovim trgovinskim aspektima. Hvala komisiji na ovom na ovoj prvoj razmjeni mišljenja na temu deforestacije kao što ste vjerojatno mogli shvatiti, ovo nije posljednja razmjena mišljenja u, obzirom na interes e, i na stratešku važnost. A sada zakazujem stanku u trajanju od jednu do dvije minute, a onda prelazimo na iduću temu. Hvala. Well, we are going to, uh... Ponovno počinjemo. ravi d'accueillir... Euh, Drago mi je e, što je e, s nama gospodin Petar Šene, koji je e, general direktor glavne uprave klima i s kojim ćemo imati prvu razmjenu mišljenja vezano za konkretno pitanje klimatskih promjena. Mm, to je već komisija predložila i to je tema koja je vrlo aktualna i koju je najavila nova predsjednica komisije. Što to znači taj e, novi Green Deal? E, što to znači povećanje e, ambicija Europske unije? Znači da dođemo na minus 50% 2030. i što je ta karbonska neutralnost? Dakle, imamo nove ciljeve. Mm, to je vrlo važno. Važno je saslušati E, komisiju vezano za ono što je već provedeno i vezano za načine djelovanja kako bi te nove e, obveze bile pretočene iz riječi u dijela. E, dajem vam 10 do 15 minuta, nakon toga imat ćete priliku postaviti pitanja. Nadam se da će svi imati priliku... Dobro jutro svima. Hvala vam na prilici da se obratim e, odboru u novom sazivu. Isprike povjerenika koji danas putuje nije mogao prisustovati. Četiri ću stvari pokušati napraviti. Kratko se prisjetiti gdje smo i što smo u proteklih pet godina ostvarili. Reći što više mogu o e, trenutačnoj situaciji koja je, kako znate, vrlo složena, posebice vezano uz novi mandat. Uz to naglasit ću da se e, usporedno odvijaju posljedice onoga što smo e, ostvarili, a to, o tome ćemo trebati vojiti računa. I na kraju daću vam e, kratak pregled e, što se događa izvan naših granica. Ova komisija u cijelosti je ostvarila svoje ciljeve e, zadane mandatom. Imali smo znatnu pomoć vaših prethodnika iz prethodnog saziva odbora koji su i tekako pomagali da se održi razina ambicioznosti. Svjedočili smo i razvoju ideja u vijeću i pomaku u pravom smjeru. Mnogi od vas e, sudjelovali ste u trijalogu u proteklom mandatu i znate e, koliko je truda trebalo ložiti u tu rezoluciju. Naš posao dakako ne završava sa prethodnim mandatom. svi imamo sve zakonodavne mjere koje su nam potrebe kako bismo ostvarili ciljeve e, e, emisije do 2030. godine. Mi smo to nadmašili. E, pobrinuli smo se da se zakonodavstvo dobro provodi i da se ostvari smanjenje od 45%. Zakonodavstvo je samo temelj, pozadina e, bez koje nije moguć dalji napredak. Ostvarili smo velik skok u kvalitete u pogledu vrste i dubine zakonodavnih mjera u odnosu na mjere za 2020. Nije, nije to samo pomak u, u pogledu ostvarenih brojki, već i u pogledu naše organizacije i e, napretka u tom pogledu. ETS je doživio e, reforme u tom smislu i te reforme djeluju. E, tržište, reforme tržišta koje su provedene ove godine i ostale reforme stupit će na snagu sljedeće godine Međutim, već smo u drugoj polovici 2018. E, vidjeli da je cijena ugljika i tekako skočila u odnosu na povijesne e, podatke. Tržište je dobilo poruku, e, podržava reformu i to na vrlo stabilan način. Cijene su drastično porasle, u nekom trenutku trend će i dalje rasti, ali bit će riječ o stabilnom porastu što ide u korist otvorenju našeg cilja da se e, smanje emisije ugljika, a posebice u smislu da ustrajemo u ostvarenju svojih ciljeva. Bitno je u tom smislu održati konkurentnost držimo prekrižene palce da će e, tako, da će se taj trend i nastaviti. Zašto to naglašavam? Bez ove reforme to ne bi bilo moguće. Ne bismo mogli e, ni razmišljati o ostvarenju onoga što je najavila e, nova predsjednica komisije. Ovo je sjajan primjer radikalne promjene kvalitete, zakonodavne osnove na temelju koje možemo graditi u budućnosti. Krenuli smo prema e, regulativama za dijeljenje e, napora koja je e, puno bolja za države članice i za ovaj sektor. U prvi smo put u zakonodavni sektor uveli poljoprivredna zemljišta. standardi emisije CO2 za putničke automobile i laka vozila vrlo su postrožena i prvi smo put uveli strože mjere za teška gospodarska vozila. Ti standardi dokaz su stvarnog stanja i mislim da će ostvariti nova tržišna e, kretanja. ostaje nam vidjeti hoće li ta tržišta kretanja biti dovoljno velika da se ostvare promjene unutar našega plana ili će nam trebati još jedna generacija standarda koji će biti stroži. Mm srednjoročna revizija e, ovoga odbora možda će se već uvjeriti u ostvarenje teh ciljeva i moći sagledati kako stojimo sa kretanjima na tržištu. Imamo vrlo važan paket mjera za 2030. godinu. Ne treba naglasiti da se ne smijemo uljuljkati ni ovdje, ni u vijeću, ni u komisiji. rasprava o tome je li tih 40-45% e, dovoljna e, više nije sporna, a tome ćemo se također ujedno i vraćati. Ostvarili smo znatne korake u predlaganju komunikacije prošloga studenoga. E, imamo ciljeve za 2050. Da klimatska neutralnost bude potpuna do polovice stoljeća. nije samo stvar same ambicioznosti ciljeva, već kako će se to uklopiti u naše cjelokupno djelovanje. Time se šalje vrlo jasna poruka da su prošle politike i prošli koraci e, bili e, usmjereni na buduća djelovanja, ali da se oni sada moraju e, usmjeriti na nove ciljeve koji će se neminovno morati povećavati u budućnosti to u, svom slučaju nisu iste politike. Ciljevi za 2050. godinu uklapaju se u širu stratešku sliku e, koja se sada počinje, već sada počinje e, imati učinke. Taj cilj još nije cilj Unije, to je još uvijek na razini prijedloga komisije, međutim Europsko je e, vijeće u lipnju nije izrazilo potpuno zadovoljstvo, međutim 24 e, države članice od ukupno 28 bile su za takav prijedlog. Države članice e, tražile su više vremena da se provedu rasprave u njihovim matičnim državama. Tražili su također više nastojanja za stvaranje uvjeta za ostvarivanje tih ciljeva a posebice za velika ulaganja u modernizaciju infrastrukture. Komisija je također bila vrlo zadovoljna činjenicom što smo, kao što smo i tražili u prošlom studenome, e, ovaj proces proveden na vrlo otvoren, transparentan način. Dali smo mali doprinos tome Gotovo nijedna država članica e, nije, pod, nije htjela podržati e, ovako jednu vrlo važnu inicijativu. Posebice ima podršku e, regija i civilnog društva. Treba se suočiti sa ciljem ovih razmjera. E, vrlo je važan temeljit dogovor, konsenzus u našem društvu kako bismo mogli ostvariti ciljeve u narednom razdoblju. Gdje smo sada? Zaboravio sam jednu vrlo važnu stvar. Stvar je o, o e, regulativi o upravljanju. postupak do sada pokazao je da će to biti ključno za ostvarenje naših ciljeva. Unija će zasigurno ostvariti e, ciljeve za 2020. ali situacija u državama članicama nije podjednaka. Bilo je ponegdje iznenađenja i problema. Mi smo to otkrili tek 2017. godine. Bilo je nekih naznaka, ali brojke su e, se pokazale tek kasnije. Svaka država članica danas ima vrlo čvrst plan, ima propusta u tim planovima. O nekima ste već razgovarali sa mojim kolegama iz glavne uprave, posebice u pogledu energetske učinkovitosti. Ti su propusti bitni i zabrinjavajući. Međutim, nije riječ o radikalnim propustima. Nismo miljama udaljeni od ostvarenja tih ciljeva. Međutim, bitno je to što mi to znamo 2019. gotove. 2030. bismo to trebali moći ostvariti. Ova instrument bit će neprocjenjiv za uočavanje problema unaprijed i djelovanja pravovremeno kako ne bismo morali e, žuriti preko mjere kasnije. Kao što sam već rekao, ovo je za dužnostnike komisije vrlo osjetljiva situacija zato što se nova komisija još nije formirala. Ne znam ni tko će mi biti izravni nadređeni. Stvarno ne znam. E, I vrlo se malo o tome govorka, što je iznenađujuće. Postoje neke stvari koje možemo reći i e, izvući iz trenutačnih zbivanja. ova komisija e, jasno će e, graditi svoje djelovanje na temelju pravne stečevine i pokušati djelovati brže e, nego što se to moglo ranije pretpostavljati. Doći će do ubrzanja rada i do ambicioznijeg djelovanja. Također, vrlo smo jasno dali do znanja da Mm, gospodarska i politička situacija nije ista kao i ranije, da se e, radikalno promijenila od 2014. A tada smo zadnji put usvajali nekakve konkretnije zaključke. U gospodarskim analizama danas situacija je zato nešto drugčija u procjeni e, ciljeva za 2020. To procjene su se kretale od prije 2,5 do 5 godina. Tada smo se bavili neutralnošću i e, potpornim e, mjerama. Vrijeme je da sada revidiramo tu gospodarsku analizu te da to učinimo što prije, ali i što potpunije i transparentnije. treba vidjeti što, kako se stanje, gospodarsko stanje iz 2019. godine može uskladiti sa e, ambicijama Unije u pogledu e, planova za 2020. i šire. Usto. E, o, na brojnim se stvarima intenzivno radilo proteklih godina. Možda je sad vrijeme da se podvuče crta. Možda je vrijeme da sad vidimo što smo ostvarili. Predsjednica je e, najavila e, dugoročni plan ulaganja, a ključno pitanje u tom pogledu e, jest masovni investicijski plan za cijelu Europe. To je ključni element za bilo kakva daljnja nastojanja. Mi smo e, do sad radili na, na poboljšanju novih instrumenata, radili smo na usklađivanju klimatskih mjera, posebice u pogledu e, proračuna. Nastojali smo se povrnuti da je ostatak e, proračuna u skladu sa pariškim smjernicama, posebice da ovaj parlament i ovaj odbor guraju to pitanje i iznimno ga snažno zagovaraju i dalje. Strahovito smo puno truda uložili u održivo financiranje. Posebice smo htjeli da ulagači znaju što znači ulaganje u održivo eh, u održivu budućnost. To se to može rasti, to se može mijenjati s vremenom ne težimo savršenstvu, no trenutno imamo i više nego što je dovoljno da se planovi za u budućnost usvoji ranije. 2018. E, godine e, procjenjivali smo strategiju prilagodbe iz 2013. godine. Krenuli smo e, od toga da se prilagodba zanemarivala u nekim državama članicama. Sada smo gotovo dosegnuli svih 28 e, država članica. promjene su provedene u najmanje 25 država članica. E, došlo do razmjene informacija. E, više ne možemo ni brojiti koliki gradski i lokalni planovi već u tom smislu postoje. Potrebno je stvoriti novu strategiju prilagodbe koja će ići još i dalje. Ne želimo stvarati previše regulatornih mjera, međutim moramo učiniti sve što možemo. Radimo na mjerama koje će biti e, otporne na klimatske promjene i e, stvaranju smjernica koje će također ići u tom smjeru. One će se tada moći dati na raspolaganje lokalnim vlastima, E, industriju osiguranja kako bi i sami mogli raditi na e, mikromjerama u smjeru e, osiguranja od klimatskih promjena. Nije nemoguće staviti na jedno mjesto znanje, korisna saznanja i ostale aspekte koji će E, proizvesti bolju i jaču otpornost na klimatske promjene. Vrijeme je da krenemo sa novom e, strategijom prilagodbe. Treća točka, provedba. Što god smo radili u, u novom ovom parlamentu, jasno je da e, provedba onoga što smo se dogovorili u proteklih pet godina bude i dalje ključna nije iluzorno je razmišljati da ćemo učiniti više od toga od provedbe nužnih mjera. E, prošle se godine ispravno usmjeravalo na međunarodne aktivnosti, a posebice u smjeru e, zagovaranja u međunarodnim i bilateralnim odnosima. još i dalje treba se razgovarati o tržištima razmjene e, ugljika. ako naši partneri ne budu e, pratili naše e, korake, to neće ni biti moguće ako se mi ne budemo držali onoga što smo sami rekli. Trebamo osmisliti e, društveni i gospodarski model koji je sve više klimatski neutralan, a i dalje doprinosi napretku i Jedino ćemo tako moći navesti svoje partneri, partnere danas slijede, posebice na europskom tržištu, ali i e, partnere poput Kine. Hvala vam na ovom prvom pregledu toga gdje se nalazimo. usporedbi s time gdje bismo mogli biti sada krenemo u novu komisiju. Sada ćemo krenuti sa prvim krugom Dvije minute za svakog koordinatora. Krećemo od EPP-a i Petra Liza. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala vam, eh, glavni direktore. Pa, klub Pučana podržava ova nastojanja, posebice gospođe van der Leyen, da nam je potrebna veća zaštita klime. Već smo u ožujku rekli da se slažemo sa ciljem eh, klimatske neutralnosti i tu sada moramo konkretno na tome raditi. Ali nama isto tako vrlo važno ono što je gospođa von Leyen rekla, a to je da želimo e, zaštititi radna mjesta, da želimo u to sve uključiti sve ljude i onda je izuzetno važno ono što ste rekli na kraju. Ako želimo biti uzor za svijet, onda to znači da moramo i u Europi i dalje imati industriju i radna mjesta u industriji. Inače nas nitko neće slijediti. Provedba postojećeg zakonodavstva to je jedna vrlo važna stavka koju u potpunosti podržavamo. Još bih ja nadodao da e, pojedinačne države članice su donijele odluku o izlasku iz e, e, korištenja ugljika, ugljena kao energije. To nas onda dovodi do ETS-a i do povećanja zapravo cilja Europske unije. Ursula von der Leyen je vrlo predsjedno isto tako spomenula koplovstvo, zračni promet. I tu vas, gospodine Petricione, želim pozvati da još jasnije u glavnoj upravi e, MUV objasnite e, koje su naše linije. Jer ono što smo jučer čuli nas nije e, baš uvjerilo i tu moramo sačuvati zakonodavnu nadležnost parlamenta i ne smijemo misliti da je Korzija nekakav e, predjevan uspjeh. To nije tako. Vrlo važno kako bismo sve uključili u to je i e, fond za pravedan prijelaz, ali i drugi fond ako želimo pripremiti klimatsku neutralnost i industriju čelika na to. E, mislim da bi to mogao biti dobar znak vezano s to kako želimo povezati industriju i klimu. Hvala. Hvala, gospođa Ruteland, u ime socijaldemokrata. Hvala vam, gospodine predsjedniče, hvala vam, eh, glavni direktor, gospodine Petričone što ste ovdje danas s nama. Kao što ste spomenuli, eh, prošle godine je Europa doista poduzela određene korake kako bi pojačala nastojanja da se smanje emisije i da se pređe na održivije korištenje i održiviju proizvodnju energije. To je pozitivno, ali to nije dovoljno, to svi znamo. Trenutna nastojanja eh, ne uzimaju uzimaju u obzir sve obveze koje imamo unutar Pariškog sporazuma, a i također to da želimo postići dugoročni cilj klimatske neutralnosti 2050. godine. I toga imamo velike očekivanje od nove komisije. I u parlamentu smo e, dobro zabilježili to što je u von der bila toliko jasna kada se radi o tome da je klima e, njeno prioritetno pitanje u mandatu. Očekujemo od komisije da će vrlo e, brzo i odlučno raditi i da će postaviti dobre tračnice za Europu što se tiče klime. To trebamo napraviti i na vrlo učinkovit način. Na jedan od najboljih načina je taj da se pobrinemo da dobro funkcionira sustav ETS-a to je najtroškovno učinkoviti način kojeg Europska unija ima da se smanjuje emisije. Zbog toga je moje pitanje komisiji sljedeće. Mislite li da bi mogli e, povećati godišnje preuzimanje e, u e, pričuvi za emisije? A zbog toga što je gospođa von der spomenula Europski ETS i pomorski promet, zanima me kada će se i e, pomorski promet uključiti u ETS. Zanima me i uredba o podjeli napora. Ako komisija želi iskoristiti neke od fleksibilnih mjera koje trenutno imamo, ima na raspolaganju, e, a to čine države članice trenutno samo, a za to znamo da to nije dobro za klimu, pa znamo misli to učiniti. Zatim isto tako spomenuli ste novu analizu koja nam stiže, mene zanima kada će to biti, jer ne želim da nas to sprečava da sada brzo djelujemo. Hvala. Hvala na ovim vrlo konkretnim pitanjima. Gospodin Stefanka za klub Renew. Dobro jutro. Ja govorim u ime Nilsa Torvalca, mog kolege, i u ime kluba New Europe. Ja sam također član u odboru za proračune i shvatio sam imamo jednu, kognitivan jaz. S jedne strane smo prije ljeta rekli to zadali smo se visoke ciljeve o emisijama, a eto sada nakon ljetne stanke vidimo da vijeće smanjuje proračunska sredstva koje su nam izuzetno potrebna kako bismo to proveli. Sada se čak borimo da ostvarimo onaj cilj od 20% koji je spominjan prije ljeta jednaki taj kognitivni jaz imamo i uh, u našem odnosu prema državama članicama, barem bih ja tako rekao. Moje pitanje postavljeno vama jest kako možemo uspostaviti uh, više obvezujuće ciljeve za države članice, to je, nije tehničko pitanje, to je više ustavno pitanje, to jest um, pitanje e, vezano uz taj odnos sa državama članicama i svakako to ne može biti samo koalicija e, boljih država. Mi nismo sjednjemačke države gdje vidimo da primjerice Kalifornija ima neke ciljeve za emisije, a da je to primjerice potpuno se drugačije od e, srednjozapadne, srednjozapadnog dijela SAD-a. Mi smo drugačiji, mi imamo zajedničku strategiju. Hvala, Michel Blos u ime zelenih. Hvala vam. Hvala vam. Hvala što ste već e, shvatili. Ovdje sam da je potrebno veće djelovanje po pitanju klime. Mi smo sada u novom parlamentu, imamo jednu novu klimatsku generaciju koja je na ulicama, koja nam kaže da moramo slušati znanost. Mislim da imamo veliku odgovornost za nas da je naša odgovornost velika ovdje u ovom domu, ali i kod vas, da doista i ostvarimo naše ciljeve. Cilj od 1,5 stupnja Celzijeva e, ima samo vjerojatnost e, postignuća 66%, s tim da je to jedan cilj e, koji nas sprečava da pređemo onu granicu nakon koje zemlja više neće biti uopće nastanjiva. A sada pređem na pitanja. Čuli smo da se namjerava povećati cilj za 2010. godine. Mi smatramo da ovaj cilj nije dovoljan. Trenutni državni planovi da se ne temelje na tim ciljevima i stoga imamo tu razliku. Što će komisija napraviti do kraja godine kako bi pomogla državama članicama da ispunite rupe koje već same po sebi nisu dovoljne zapravo. I hoće li komisija su tako kasnije usvojiti obvezujuće ciljeve ukoliko države članice nisu u mogućnosti e, popuniti te razne rupe. Zatim saslušao sam s pažnjom vezano uz to što ste rekli, što se može učiniti. Mene zanima više to, taj klimatski zakon kojeg ste spomenuli. Mi smatramo da nam treba dugoročna strategija i da moramo u tako neki klimatski zakon upisati taj cilj za 2040. godinu. Jer mislimo da je važno isto tako da imamo i proračun za klimu e, unutar takvog klimatskog zakona i da je to e, kompatibilno sa sporazumom. Zatim govorili ste o standardima i o reviziji 2023. godine. Sustav ETS-a će krenuti tek 2021. godine. Mi znamo da nam je potreban svaki tjedan, svaki mjesec kako bi smanjili emisiju ugljika. Možemo li dakle već sada izmijeniti taj sustav ETS-a i uključiti e, ove druge cijene u njega prijevremeno. Hvala za ID, kolegica. no Nemamo predstavnika kluba ID. Ne, onda prelazimo na ECR. E Gospodin Vondra. Da, hvala vam, ECR je ovdje. Mi smo ovdje i e, kao konzervativci mi ne predstavljamo samo mlade, već i srednju i stariju generaciju. Ako želite postići velike ciljeve u politici, onda morate motivirati ljude. Pomoću metode mekve i batine, Mogu smo toga čuli o mekvama danas. A moje primjedbe tiču se jednog od ta tri dokumenta o kojima govorimo sa vrlo lijeskim naslovom e, učinkovitija i demokratičnija, e, učinkovitije i demokratičnije odlučivanje e, što se tiče energetske klimatske politike Europske unije to se e, tiče i pitanja oporezivanja, će da je to najgore što sam ikad pročitao od Europske komisije. Pravi naslov bi, trebao biti kako uništiti Europsku uniju. U prošlosti smo integrirali Europsku uniju tako što smo nudili e, prednosti državama i građanima novih država. Nudili smo im uštede zbog e, slobodnog natjecanja i zbog toga se i moja država pridružila Europskoj uniji prije 15 godina. A sada, ako se ovaj dokument pretvori u stvarnost, ako se iskoristi eh, prijelazna klauzula u Europskom vijeću i ako se iskoristi eh, mogućnost većinskog glasanja za eh, pitanje oporezivanja, onda je to zapravo recept da ubijemo Europsku uniju. To znači da nećemo više imati slobodno natjecanje što se tiče oporezivanja, znači da će se povećati cijene osvjetljenja, cijene struje, cijene grijanja. Ne radi se samo o industriji čelika, radi se o tome da će doći zbog ovoga do prosvjeda u svakom glavnom gradu država članica Srpske unije. Tu se govori o tome da bi trebalo eh, provesti jako veliku redistribuciju ako bi se ovo moglo provesti. Ja se sjećam dosta toga iz prošlosti u mojoj državi što se toga tiče i ne bih htio da se to ponovno dogodi. U ime kluba Algua, Mike Wallace hvala. U jednom od izvješću Europske komisije vezano uz nacionalne energetske i klimatske planove govori da bi ncp e ovi trebali um, doprinijeti dovršetku uh, projekata za uh, dovoz uh, plina gdje bi onda sve, svi dijelovi trebali imati pristup um, plinskim uh, za proizvodnju prirodnog plina. Znamo da dođe tijekom e, frekinga i e, prijevoza tog e, goriva do velikog velike količine emisija, zbog, čega je to zapravo loše od ugljena. Jean-Claude Juncker je rekao predsjedniku Trumpu da će povećati potrošnju tog prvog fosilnog goriva ako im se zaprijeti sa sankcijama. To će svakako umanjiti e, našu sposobnost e, za klimatsku aktivnost. U Irskoj gradimo jedan takav e, terminal ukapljenog plina i to se naziva projektom od zajedničkog interesa, ali ja samo vidim da se tu štiti interese naftne industrije. Moje pitanje upućeno komisije je sljedeće. Što je važnije u očima komisije? osigurati sve veće profite za njemačku automobilsku industriju ili mogućnost da se održi život na svijetu. Moje drugo pitanje. Smatrate li doista da je dobra ideja za Europu da se plin škiljevac uvozi iz Amerike sve do Europe? Je li to doista način e, da postupimo u budućnosti? Hvala. Imamo li sada predstavnika ideja? Ne. U redu. Onda se vraćamo komisiji za odgovore. Imate 7 do 10 minuta. Izazovi su sve veći. Daću sve od sebe. Kao prvo, samo da vas podsjetim. Komisija je bila vrlo jasna jedini način za dobiti klimatsku strategiju koja funkcionira je ako to istodobno bude i gospodarska strategija. Mislim da nećemo moći ostvariti u Europi konsenzus za provedbu ovakvih reformi koje moramo provesti ako to ne bude isto tako i strategija za veće blagostanje. I podsjećam da moramo organizirati e, korijenito naše gospodarstvo da pripremamo sada veliki ciklus ulaganja za, naš, e, za našu industriju i to je sada trenutak kada ljudi trebaju odlučiti hoće li uložiti svoj novac u business as usual, dakle u stara fosilna goriva ili u nove tehnologije s kojima možemo u idućih 30 godina očistiti našu, naše gospodarstvo. To je pitanje koje se postavlja i ako ne nađemo odgovor na to, mislim da nećemo imati funkcionirajuću klimatsku politiku. Mi ćemo e, se liječiti loše savjesti, napravit ćemo korisne stvari, ali nećemo dekomunizirati Europu. ako ne dekomuniziramo Europu, onda to nijeko drugi neće učiniti. Moramo to napraviti kako bismo pokazali da je to moguće, a da se pritom ne uništi gospodarstvo. To je ona temeljna linija koju je komisija zastupala protiv nekoliko godina i mislim na, na temelju onoga što sam čuo ovdje u ovom domu i u vijeću da to može biti politika oko koje će se onda razviti konsenzus u Europi. Sve ono što činimo i što ćemo nastaviti predlagati bit će upravo u tom duhu. ETS. Nekoliko je pitanja povezano sa ETS-om. Bojim se da u ovom trenutku da bih vas zavaravao kad bi vam dao svoje osobno mišljenje. Ne želim e, raditi dalje na tom pitanju, a da ne provedemo prije toga gospodarsku analizu. Gospodarska lista na koju trenutno djelujemo stara je pet godina. Nema smisla izneti novi prijedlog na temelju te analize. To će trajati neko vrijeme, ali neće trajati zauvijek. Ja bih rekao da od početka kad smo dobili naputke da to učinimo, da bismo onda trebali moći postići za godinu dana tu gospodarsku analizu i to će onda biti temelj za zakonodavne prijedloge. Imamo tu mnogo toga što trebamo sagledati. Europska unija je mnogo toga već napravila, imamo i mnogo više od toga. Primjerice da postrožimo ETS, ne samo priču za tržnu stabilnost, već i godišnju stopu dodjele alokacija. Nismo još vidjeli kako, se, kako će se odraziti to smanjenje. Vjerojatno ćemo morati izmijeniti ETS prije nego što vidimo potpunosti posljedice toga, ali eto, to je tako, ali barem ćemo moći provesti jednu solidnu analizu i imati neke vjerodostojne hipoteze vezano s to koliko će to poštenje biti djelotvorno ili ne. Postoji mogućnost da se produži e e, ETS. 15 komisija je spomenula pomorski promet, e, zračni promet, građevinski sektor, ali to znači da moramo gotovo u potpunosti ukloniti uredbu o podjeli napora. Mi ćemo to razmotriti. To će biti jedna od naših opcija, ali moramo sagledati i posljedice. Uključiti sektore izvan ETS-a u ETS znači da je jedina onda odgovornost za smanjenje emisije na ETS-u, da države članice više nemaju nikakvu odgovornost što se tiče smanjenja emisija u okviru uredbe o podjeli napora. Možemo li komentirati to dvoje? Ne znam. Nikad nismo eh, razmotrili tu hipotezu, ali to ćemo napraviti no ne bi bilo mudro za nas u ovom trenutku da zakonodavcima predložimo prijedlog o ovome, a da ne znamo o čemu razgovaramo. I kao što sam rekao, neće to trajati do vijeka dok ne budemo imali dobru analizu, ali moramo napraviti dobru analizu. Uz ovakvu razinu ambicija ne možemo ići nekim prečicama, niti što se tiče javnih konzultacija. Morat ćemo naime sve uključiti u to. I to se neće dogoditi automatski. Dakle, sva ova razna pitanja koje ste postavili, gdje ste nas pitali hoćemo li to učiniti, ono što mogu reći trenutno u ovoj prijelaznoj fazi, je to da ćemo novoj komisiji predložiti da provede duboku i transparentnu gospodarsku analizu svih tih tema i još i više toga i to u što kraćem roku moguće. pravedan prijelaz e, i inovacije, fond vezan uz to. Taj fond, na njemu se radi u okviru višegodišnjeg finansijskog okvira Ja ne sudjelujem u tim e, pregovorima o VFO, čujem samo sažetke od mojih kolega. Nadam se da ćemo imati VFO ove godine koji će sadržavati taj fond za pravedan prijelaz. Ako ne, onda ćemo morati smisliti nešto, nešto drugo. Ali pravedan prijelaz mora biti jedan od temeljnih dijelova paketa. Smatrate to mojim osobnim mišljenjem. A ako ne povećamo naše resurse za pravedan prijelaz i za to da brže počnemo koristiti nove tehnologije, onda ćemo sami sebe, sami sebe zavaravati oko ovih viših ambicija koje ćemo preuzeti. Za više ambicije nam je potrebno više resursa, bolja tehnologija kako bismo dekarbonizirali našu gospodarsku strukturu i e, da imamo pravedan prijelaz za sve one koji e, će patiti od te tranzicije. E, pitanje proračuna. Nisam siguran postoji li unutar komisije taj kognitivni jaz. Komisija mora izneti prijedlog koji uzima u obzir e, kako izgleda stvarnost primjerice po pitanju Brexita. Istodobno, ne mogu si pomoći, moram e, pomisliti da kada čujem te rasprave u vijeću, da onda da, čujem e, tu kontradikciju između tih ambicija za koje, su potrebna veća finanska sredstva, to je dakle produktivno ulaganje o kojem se radi i manjih zapravo resursa za ta ista ulaganja. To nije nešto što se komisiji pretjerano sviđa, ali nadamo se da će krajnji rezultat sa vfo nam ipak dati dostatna sredstva koja su nam potrebna za ovo. NCP, e ovi NCP-ovi su koncipirani kako bi se dala veća odgovornost državama članicama, jer je to ona razina na koju se usvajaju te mjere. Mi smo rekli da ako na kraju dana, ako ti planovi koje države članice predstove nisu u stanju postići ciljeve koji su u našem zakonodavstvu, to nisu dakle izjave o E, njihovim nakanama, to su zakonodavni akti koji će morati biti provesti, da onda Europska komisija neće oklijevati e, dovesti više mjera na europskoj razini. Mi ipak mislimo da ćemo biti brži i učinkovitiji e, ako države članice prema planovima usvojite mjere na nacionalnoj razini. Mi radimo sa državnim članicama kako bismo ih uvjerili, kako bismo ih vodili u tome da dovršete planove i neki planovi mogli biti izrazito različiti zato što nakon nacrta planova vidimo da je u nekim državama članicama došlo do važnih inicijativa. Primjerice u Irskoj je došlo do jedne inicijative s kojom se ide mnogo dalje od onog što je stavila u svoj nacrt plana. Zatim klimatski plan u Nizozemskoj e, iz e, lipnja isto tako. Imat ćemo dakle bolje završne planove. Hoće li oni biti dovoljno dobri, to još ne mogu reći. No mi sada pokrećemo taj proces e, suradnje sa državom članicama, imamo nekoliko godina da to dovršimo. E, pitanje vezano uz cijenu ugljika. Prije analize vam ne mogu reći je li to dobra ideja i kako ćemo to napraviti, ali to će biti sasvim dio analize, to ćemo sagledati i zatim ćemo nakon toga imati i raspravu o toj analizi. Zbog e, manjka vremena ću o oporezivanju reći samo da svakako namjera komisije nije da predloži uništenje Europske unije. Plinska infrastruktura, budimo realni. svijeće u budućnosti i dalje proizvoditi energiju na temelju fosilnih goriva, ali imamo različite opcije unutar fosilnih goriva i vezano s to što će uslijediti. I zbog toga želimo imati jedan cilj za 2050. I zbog toga predsjednica van der Leyen želi da, ta, da taj cilj bude obvezujući, da bude upisano u zakonodavstvo. Jer ono što govorimo zapravo industrije proizvodnje plina je to da oni mogu već sada zauzeti mjesto industrije proizvodnje energije iz ugljena, ali želimo da do 2050. godine ugljični dioksid nestane E, iz našeg energetskog miksa. Možda ćemo doživjeti neuspjeh, možda ćemo uspjeti, ne mogu vam to reći, ali jasan cilj kojeg mi e, kažemo je da nema ušog dioksida e, u, našoj energetskoj proizvodnji. Što to znači? Dekarbonizacija plina ili potpuno uklanjanje industrije plina? Pa pogledat ćemo rado sve opcije. Ali nema sumnje da će nam biti do 2050. godine potrebna gotovo potpuno dekarbonizirana industrija, dekarbonizirana e, industrija proizvodnje energije i sustav koji će moći apsorbirati ne samo vlastite emisije, već i emisije iz drugih dijelova gospodarstva. Hvala. Prelazimo sada na drugi krug pitanja. Krećemo sa gospođom Deli. Imate jednu minutu. Hvala. Hvala vam na ovoj prigodi. Ja bih se usredotočila na izjavu koja je upravo dana, znači vezano za e, e, spajanje sektora prometa i e, građevinarstva u ETS, to je već spomenuto. Sumnjam hoće li, e, sumnjam u svrhovitost toga, ne možemo dakle spomenuti, e, ne možemo e, promet i građevinarstvo miješati sektor dakle kao što je proizvodnja čelika i cementa Dakle, e, nemojmo e, to miješati. E, komisija je rekla da bi to bilo nemudro da se ide u tom smjeru, jer moramo uzeti u obzir učinkovitost. Trenutno nemamo ocjenu vezano za cijenu za cestovni promet, a također valja uzeti u obzir da čitave, da mnoge studije ukazuju na to da bi cijena ETS-a bi, trebala biti zaista velika ukoliko bismo želi imati ikakav učinak. Dakle, trebamo mjere kao što su CO2 standardi, e, trebali bismo se držati njih, e, e, one bi mogle dovesti do dekarbonizacije i one bi nam mogle pomoći u ostvarivanju naših ciljeva. Hvala. Serena iz SND-a Gospođa Arena, izvolite. E, hvala, gospodine Petričoli. Evo, drago nam je što se danas ovdje na ovom odboru. E, znamo da jedan dio smanjivanja od emisije dolazi zbog delokalizacije, zbog e, seljenja proizvodnja koja je uzročnik emisija i e, pitam se je li u kontekstu e, dekarbonizacije i e, karbonske neutralnosti hoće li se to uzeti u obzir. Mi smo procijenili da ukoliko bismo uzeli u obzir potrošnju Europe da bismo trebali onda potrošnju ugljika povećati za 30% i jeste li uzeli u obzir u vaše proračune znači našu potrošnju uzevši u obzir i lokalizaciju, također što se tiče e, sektora kao što je proizvodnja čelika i cementa, vidimo da je Indija e, puno naprednija od nas vezano za takozvanu zelenu proizvodnju cementa i također e, znamo da naša industrija cementa nije ulagala u novu tehnologiju. Kako mi možemo pomoći našem sektoru industrije cementa kako bi bila eh, bolja vezano za ekologiju. Nadalje, što se tiče eh, čelika, eh, kineska konkurencija je u potpunosti nelojalna, kako vezano za cijene, tako vezano i za cijenu ugljika, odnosno klimatske promjene. Što se može napraviti po tom pitanju? Hvala. EPP, gospođa Spiraki, hvala. Važno je e, shvatiti da komisija nije spremna e, ponovno otvoriti ETS i pitam vas jeste li spremni dodati neke mjere za konkretne sektore kao što su sektori proizvodnje čelika, odnosno cementa i e, naravno vi uzimate u obzir i posljedice konkurentnosti. Posebice žela bih čuti vaše mišljenje vezano za raspravu koja se već vodi vezano e, za e, porez e, na prilagodbu ovim prilagodbu prelasku granice. Um, thank you, Chair. Thank you, General Director. Mm, ime zelenih, gospođa Paulus, hvala vam. Čini se da e, nekome nije e, nešto jasno. Dakle, ja bih žela e, se osvrnuti i spomenuti nešto što znanost stvari. Dakle, e, mi smo u svojevrsnom e, izvarednom, klimatskom izvarednom stanju i mi moramo uzeti u obzir i analizu ekonomskih E, šteta e, zbog klimatskih promjena. Svjedoci smo o povećanju broja poplava, suša i to će e, također utjecati negativno na naše gospodarstvo puno više nego promjena naše gospodarstva ljudi koji će, se, koji će stradati zbog klimatskih promjena, oni neće kupovati sofisticirane europske proizvode. Što se tiče vašeg radnog obima i aktivnosti. E, pitam se, može li, možete li vi, vaša glavna uprava, se nositi sa e, tim izazovom i radnim e, obimom Dakle, evo, to je svoje vrstno lobiranje za komisiju. Zeleni, izvolite gospođom Rivasi. E, hvala, hvala na pozornosti, e, gospodine e, generalni direktore, jer vi ukazujete na to, za razliku od neki kolega, vi tvrdite da je naše zakonodavstvo dakle vezano za borbu protiv klimatskih promjena i energetiku, da je to nešto ključno za Europsku uniju i ja sam bila izvjestiteljica vezano za energetiku i taj tekst je nešto dobro pozitivno za Europsku uniju. To je strateški izazov. Mi smo si zadali strateški ciljevi, vidjeli smo da ti ciljevi nisu na razini kopa 21 i da je potrebno ići korak dalje. Istovremeno, molim vas vaše mišljenje vezano za 2020. Eh, godinu koje države nisu još na razini tih e, postavljenih ciljeva. E, pitam se je li Francuska ostvarila ove ciljeve za 2020. Nadalje, navedena je potreba za e, strategiju za metaluršku industriju, jer ona ima negativan učinak na ove stakleničke plinove što komisija tu može napraviti. Nadalje, dosljednost. Vi ste rekli da je naša ekonomska analiza e, zastarela, nešto je spomenuto vezano za e, plin, vezano za ovaj, plin iz e, Škriljevca. Nadalje, što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini, znači Mercosur, CETA, ima li tu nekakva veza sa ovim emisijama stakleničkih plinova? Gospodin Stokali, Gue, hvala. Hvala vam e, na vašem radu, gospodine generalni direktore i ja e, mogu potvrditi da vi zaista ste e, direktor najvažnije glavne uprave i ja bih spomenuo tematiku subvencija fosilnih goriva E, i dalje se subvencioniraju e, ta goriva u brojnim državama članicama, porezne olakšice i tako dalje i ti troškovi nisu internalizirani i e, kada se analizira odluka vezano za izuzimanje ugljena. E, dakle, treba nam e, jedan fond za tranziciju e, za tranziciju od ugljena. A što je sa naftom? Kada ćemo provesti tranziciju od nafte prema drugim gorivima? I također koliko vremena treba za dati dozvolu za početak e, bušenja, odnosno crpljenja nafte u sredozemlju. Postavljena su e, pitanja. EPP vezano za zrakoplovni sektor. Molim vas, e, odgovorite nešto vezano za ovaj Green Deal i jučer e, je održano saslušanje e, Christine Lagarde pred odborom i e, četvrtina, petina pitanja odnosila se na tematiku klimatskih promjena i ulogu Europske središnje banke i ona je dala vrlo ohrabrujuće odgovore i dakle ova poveznica između vašeg rada, vašeg paketa i drugih e, glavnih e, uprava u komisiji, uključujući ovaj paket e, o održivim, održivom financiranju. To bi bilo dobro spomenuti. Dakle, ovo su posljednja pitanja za drugu rundu i dajem vam 5 do 10 minuta za odgovore. Hvala, gospođa, ali u potpunosti se slažem s vama. Moramo se osvrnuti na ono e, što dobivamo e, ukoliko e, uvrstimo prometni sektor i građevinarstvo u ETS. Prije svega, naglašavam, ja ne mogu govoriti u ime iduće komisije. Međutim, ja ću jasno sada navesti moja stajališta i izniću ih također i novoj komisiji ono e, glede čega sam siguran, ukoliko želite e, uvrstiti e, promet u ETS, to ne može biti zamjena, to ne može biti zamjena za regulatorno djelovanje. Mi moramo u potpunosti se držati naših standarda CO2 vezano za cestovni promet, nema načina, dakle to je i moje mišljenje i mišljenje kolega, nema načina da se zamijeni to sa ETS-om. Hoće li ETS dati obol sektoru pod uvjetima da se ne stvore problemi drugdje? Ne znam Ukoliko je to vrijedno toga, predložit ćemo, ukoliko to nije, onda ćemo preuzeti odgovornost i objasnit ćemo zašto to ne predlažemo. Međutim, strategija e, koju smo osvojili u e, sektoru cestovnog prometa je e, strategija koja će se nastaviti provoditi i sada ćemo vidjeti što će se dogoditi sa ovim standardima za 2020. E, dugo vremena smo raspravljali o standardima za 2030. Ali sljedeće godine vidjet ćemo zaista jesu li imali učinak ovi standardi za 2020. godinu vezano e, za odgovor proizvođača teško je dati e, konkretan, definitivan odgovor gospođi Sarena E, evo drago mi je vidjeti mojeg e, kolegu koji je pored mene, mi smo i saveznici, ali i protivnici, da tako kažem, bili u prošlosti. Dakle, e, to moramo pratiti. Međutim, trenutno smo relativno sigurni, jer kada izračunamo naš učinkovitost ili vezano za proizvodnju ugljika ili potrošnju, brojke su otprilike slične. Dakle, mi ne uvozimo masovno eh, sadržaj ugljika, a eh, mi jasno izvozimo eh, niskouglične, da tako kažem, proizvode, proizvode koji imaju za posljedicu nisku emisiju ugljika. O tome valja voditi računa. Što se tiče poreza, dvije stvari, jer pitanje poreza biti će politički osjetljivo i e, ja ne znam e, kakve će političke odluke donijeti kolegi povjerenika. Međutim, predsjednik, izabrana predsjednica je rekla da će e, predložiti granični, znači porez na granici ja sam o tome razmišljao čitavu karijeru, dakle taj porez na granici nije baš smanjio komplikaciju, kompliciranost stanja i naravno to za sobom povlači i pitanje motiviranosti, kakvu smo, kakve smo rizike spremni eh, preuzeti. Predsjednica je najavila eh, da eh, će to predložiti. Ja očekujem da ona neće promijeniti svoje mišljenje. U jednom trenutku ćete vjerojatno vidjeti prijedlog. Također općenito smatram iako vezano za to nije donesena nijedna politička odluka, e, morat ćemo e, se osvenuti i na e, oprezivanje CO2 i općenito na oprezivanje zagađivanja. Dakle, mi se nismo uspjeli dogovoriti vezano za ovaj, porez na emisiju CO2, ali imamo dakle, tržište emisija CO2. Ja zaista e, sam primjerna osoba za reći koliko je to teško jer sam se time prije bavio, ali to ćemo raspraviti. To je vrlo teško. Ne mogu vam iznijeti detalje. E, o tome će se zaista intenzivno raspravljati na novom kolegiju. Ne znam oblike, međutim ja smatram da ćemo ja i moj kolege to e, pitanje e, proslijediti, uvrstiti na dnevni red rasprave ponekad zbog ekonomskih razloga, zbog učinka na e, klimatsku politiku, a ponekad zbog pravičnosti. Postoje ograničenje do koje mjere mi možemo opteretiti određena goriva u odnosu na neka druga goriva. Nadalje, štete zbog klimatskih promjena, da, naravno, to će biti dio ove analize i e, strategije vezano za prilagodbu i dakle vezano za ETS, ali politička odluka, dakle, je li zaista vrijedi te promjene, tu transformaciju pokrenuti, e, naravno odluka o tome ovisi i o procjeni e, šteta i mi radimo, e, surađujemo blisko sa sektorom e, osiguravajućih kuća. Oni ne znaju konkretne točne brojke, ali u svakom slučaju treba će nam nešto korisno vezano za procjenu znači i za vas i za vijeće kako bismo vidjeli zapravo je li vrijedno imati dodatne, učiniti dodatne e, korake e, vezano za e, ovu dekarbonizaciju. Nadalje, što se tiče ovog zakonodavstva vezano za upravljanje, ne mogu reći tu ništa konkretno, to je složeno zakonodavstvo i takvo planiranje je komplicirano. Međutim, uložit će se napori kako bismo imali bolje planove. E, predsjednica je također rekla da bi se e, borba protiv klimatskih promjena trebala e, uvesti u europski semestar. Vidjet ćemo kako ćemo sada to moći ostvariti u strateškim planovima u kako ćemo to planove uvrstiti, bilo kakve planove koje obuhvaćaju suradnju sa državama, članicama. Naravno, um, ovdje moramo zaista ostvariti jednu finu ravnotežu. E, nadalje, um, e, pravična tranzicija e, za ove regije gdje su rudnici ugljena. Fond ne može biti jedini instrument, međutim ključno pitanje je kako ćemo potrošiti, na što ćemo trošiti nacionalni, odnosno europski proračun E, kohezijska politika, regionalna politika, bilo na nacionalnoj ili europskoj razini, e, njezin cilj je da se omogući e, promjena zaposlenja ljudi iz aktivnosti koje nisu ekonomski isplative prema onima koje će biti, koje jesu ekonomski održive. Ne smemo ovdje E, dopustiti da e, dođe e, do bacanja novaca. Mi znamo koje su regije ranjivi i te ranjivosti se preklapaju. Klimatski ranjive regije su također i ekonomski ranjive regije. Gdje ćemo dovesti te regije, na koju razinu ćemo dovesti, hoćemo li prekvalificirati radnike, za što? To je ključno i e, to se odnosi na sve proračune, kako europski, tako nacionalni. Želimo uvrstiti to načelo pravičnosti. E, što se tiče e, nafte, znači kada ćemo ga proglasiti neželjenim eh, strateškim sredstvom, da, to da, eh, ali tek kada eh, se stvori alternativa nafti i naravno plinu, kada, aha, najkasnije za 30 godina, to je najbolja procjena koju vam mogu dati. Ranije ne znam, klimatski zakoni, dakle ovi ti ciljevi bit će temelj klimatskog zakona, E, što se tiče ovih e, ciljeva za 2030. ne znam, e, bit ćemo spremni. Predsjednica rekla 50, ali evo, mi razmatramo i 55. I vjerovatno ćemo to znati u prvih 100 dana. To je pitanje pravne tematike, međutim, to će biti dio rasprave i je li dobro da imamo ovaj klimatski zakon već u ovim eh, klimatskim ciljevima za 2030. ali najvjerojatnije za 2050. U svakom slučaju trebamo imati jedan, eh, jedan niz eh, načela Mm, želi bismo da to se uvrsti e, u djelovanje zakonodavaca, dakle raspodjela tereta među državama članicama i segmentima društva, pravična tranzicija. E, nikoga se ne smije zapostaviti e, bilo bi dobro da sva ta načela budu prevedena u zakonodavstvo i želi bismo da to bude u ovom zakonodavstvu vezenom za borbu protiv e, klimatskih promjena. E, teško je sada konkretno e, govoriti, međutim, to će nalagati potrebu za ozbiljnom političkom raspravom na razini novog kolegija povjerenika. Ne mogu sada ja iznositi nekakva nagađanja osobne naravi, ne bi bilo baš ozbiljno od mene ovdje na ovom sastanku. Eh, održivo financiranje eh, i mislim da je poruka predsjednice von der Leyen eh, bila na tom tragu. Znate, predsjednik Juncker se zaista založio za dugoročnu strategiju i za energetsku uniju i birokratski proces je takav. Na posljedku smo odradili taj zadatak i Činjenica da nova predsjednica navodi, da, navodi to um, vrhunskim prioritetom svojeg mandata, to zaista olakšava birokratski proces. Međutim, ukoliko se osvrnete na održivo financiranje, vjerovatno ste čuli Olivjera Gersana i uh, on je zapravo uh, glavni element um, tog plana održivih, uh, održivog financiranja. Dakle, puno toga je već napravljeno na razini komisije i jer bez tog rada komisije jednostavno političke smjernice e, ne dolaze iz ničega. Dakle, e, to se onda prenosi na e, razinu ovih smjernica. Sektor zrakoplovstva to je najveći problem jer nemamo još uvijek alternativu vezano za neutralnost, možemo se sada igrati sa alternativnim gorivima, električnim zrakoplovima, e, međutim, e, mm, e, ne možemo koristiti ova alternativna goriva, a da pritom ne, ne ne dođe do velikih negativnih posljedica vezano za e, korištenje e, zemljišta. E, sektor zrakoplovstva danas nema osim poboljšanja učinkovitosti koje su dobro došla, međutim nisu revolucionarna, ali sektor zrakoplovstva jednostavno nema načina za ozbiljnu dekarbonizaciju. To je jedan od prioriteta jer to je e, jedno od područja gdje nam treba zaista taj tehnološki skok, e, a nemamo ga. E, u drugim područjima imamo ta poboljšanja i ovaj, tu se te nove tehnologije se postepeno uključuju, međutim ovdje nam zaista treba jedan iskorak i također imamo zrakoplovnu industriju u Europi i problem je to što nemamo e, način nemamo alternativu e, koju možemo ponuditi to industriji. Hvala. Hvala vam na ovako detaljnom pregledu. Dotaknuli smo se mnogih tema. Zadržat ćemo to na dnevnom redu i dalje i čekati saslušanja sa sljedećim sazivom komisije. Nadam se da ćemo to preoblikovati na detaljniji način. Hvala lijepa. Hvala, sad jedna minuta stanke. Prije završetka današnjeg saslušanja imat ćemo najave predsjedatelja. Okay, so we are going to start. E, počinjemo ponovno i to na vrijeme. Please, back to you. Molim vas da se vratite na svoje mjesta. I'm going to start with the, uh... Započet ću sa e, obavijestima vezanim uz e, najave koordinatora sa sastanka od 22. srpnja. preporuke koordinatora e, sada su u elektroničkom obliku. Ako nema na njih primjedbi, mogu se usvojiti i preporuke se usvajaju. Preporuke koordinatora od jučer bit će elektronički e, poslane što prije. Htio bih naglasiti neke od tih preporuka. Moramo vas i dalje e, pravovremeno informirati. I to sa političkoga i proceduralnog aspekta. Prva preporuka nakon razmjene mišljenja o Korsiji, što se dogodilo jučer, većina klubova zastupnika odlučila je da želi um, popratne inicijative poslati dva pisma, jedno pismo komisiji i jedno vijeću. Komisija je jučer uh, usvojila svoje stajalište o Korsiji, no na kraju krajeva E, sve se svodi na e, sastanak vijeća od 20. rujna. Većina klubova zastupnika odlučila je poslati e, pisma i naglasiti našu zabrinutost zbog mogućih prijetnji vezanih uz ETS i zrakoplovnu industriju. I dalje ćemo vršiti pritisak ne samo na komisiju, nego i izravno na vijeće. Dakako, obavještavat ćemo vas o reakcijama vijeća sve do sastanka e, vijeća 20. rujna. Osim toga, u srpnju smo odlučili pozvati povjerenika Malstroma. Dobili smo negativan odgovor od povjerenika e, zbog sukoba sa rasporedom. mislim da to nije dovoljno dobar razlog i, e, i potrebno je svakako provesti e, raspravu sa povjerenikom do kraja rada odbora Envi. Poslije ćemo dakako novu, novu pozivnicu za susret i ustrojati na političkoj volji ovog odbora da dođe do e, razmjene mišljenja. Treća obavez odnosi se na e, pisane upitnike za saslušanja. Znate da, da ćemo e, sastaviti pitanja, e, a i pisana pitanja i odgovore za naše razmjene mišljenja. Moramo na odboru donijeti odluku koju ćete vi delegirati koordinatorima u postupku sporazuma oko pisanih odgovora. Očito se ne možemo E, dogovoriti o pisanim odgovorima s obzirom nas ima e, toliko mnogo. Treba ih uputiti delegatorima kao i obično, e, kao što je standardan postupak u odboru. Koordinatori će vrlo brzo i to na vrijeme sastaviti i usuglasiti se oko pisanih pitanja. Imaćete priliku i sami postaviti pitanja. Toliko o obavijestima vezanim uz preporuke s jučerašnjih sastanka. Biće ih još, dakako. Poštovat ćemo e, postupak i redovito vas obavještavati. Dolazimo do posljednje razmjene e, gledišta s komisijom e, na jutrašnjem sastanku o pregledu aktivnosti u području okoliša za 2019. To je očito povezano s onime što je već rečeno. Nije riječ samo o postavljanju ciljeva, već i o provedbi politika. Mm, prvi put imamo ovu analizu komisije gdje se nalazimo u pogledu e, provedbe zakonodavstva u pogledu, pogledu klime i okoliša i imat ćemo detaljnu prezentaciju komisije koja ćemo sada poslušati. E, Pozivam gospodina Siobanu Dordeu. E, Dajem mu riječ na 10 do 15 minuta da održi e, svoje izlaganje, izlaganje o ovoj analizi. Hvala. Hvala časnim članovima ovog odbora. Hvala vam i na raspravi o pregledu aktivnosti u području okoliša a riječ je o drugom ciklusu e, ovoga pregleda. To je dakle drugi put da komisija e, objavlja pregled aktivnosti u području okoliša. E, usvojena je u travnju ove godine i htio bih vam skrenuti pozornost na činjenicu da sam na web stranici ovog odbora koje na kojoj se nalaze brojne informacije o tajništvu odbora i vidio sam da je e, horizontalna komunikacija komisije objavljena na vašoj web stranici, no itekako vas potičem da je e, pregledate kao i nacionalna izvješća koji e, nisu dio te horizontalne komunikacije. U njima možete vidjeti različita nastojanja uvezano uz izazove i ostvarenja vezana uz europsko zakonodavstvo u okolišu i e, kako smo nam politički način razmotrili tu problematiku te situaciju u različitim državama članicama po različitim sektorima odlaganje otpada, e, bioraznolikost, kvaliteta zraka S obzirom na to da je to bio e, direktor glavne uprave za e, klimatsku politiku prije nekoliko mjeseci, e, sa svojim smo kolegama zaduženim za klimatsku politiku ujedno razmotrili i poveznice između okolišnih politika i politika vezanih uz klimu. One su i tekako povezane, među njima ima mnogo utjecaja i koji i oni su vrlo važni ujedno e, se razmatra i ispunjenje međunarodnih obveza, ne samo Europske unije u cjelini, već i pojedinih država članica. Hvala vam na tome što ste rekli, to je istina. Molim vas da se u svojoj prezentaciji e, svakako naglasite e, ove aspekte koje ste spomenuli. Svakako hoću, gospodine predsjedniče. Ovo je dakle drugi put da je komisija izložila ovakav pregled aktivnosti. Proveli smo niz e, analiza, a s kom svrhom? Kao što je rekao prethodni govornik, važno je ne samo provoditi nadzorne mjere, ne samo za građane, već i za gospodarske čimbenike, ali i kako mi smatramo, za međunarodni ugled Europske unije te e, vjerodostojnost Europske unije u očima građana. Upravo je zato važno učinkovito provesti ciljeve vezane uz okoliš. Ti su ciljevi doneseni e, u tronetku kad su parlament i e, vijeće usvojili zakonodavne mjere prije 10, 15 ili 20 godina to zakonodavstvo još uvijek nije ostvarilo željene rezultate u cijelosti. E, Služenom analizom pokušali smo vama, a i pojedinim državama članicama, a naročito tvorcima politika, političarima i parlamentarcima u Europskoj uniji, e, ostvariti politički, a ne nepristrani e, pogled na ovu situaciju u pojedinim državama članicama u EU. Ne morate više e, prolaziti kroz različita administrativna izvješća koje komisija e, priprema za pojedine direktive. One jesu zanimljive, ali e, u tim izvješćima manje govorimo o pojedinim državama članicama objedinili smo situaciju u pojedinim državama članicama u različitim područjima. Naši zaključci vrlo su jasni, možete ih e, pronaći e, na posljednjim dvijema stranicama horizontalne komunikacije. Imamo vrlo ambiciozno e, zakonodavstvo vezano uz okoliš u EU. vjerojatno najambicioznije na globalnoj razini. I ostvarili smo značajne napore E, naša je voda iz Slavine sigurna za piće u većini gradova i u većini e, ruralnih područja. Naša voda za higijenu e, iznimno je visoke kakvoće. Ostvarili smo značajan napredak u kružnom gospodarstvu. Prije nekoliko godina teško se moglo zamisliti da će se zabraniti jednokratna plastika također smo pokazali, a to se vidi kroz brojke i statističke podatke, da i dalje postoje značajni izazovi. Među vodećim e, zaključcima e, postoje neki izazovi. E, devet zemalja su, su na putu ostvarenja svojih ciljeva za recikliranje, pet ih je već ostvarilo. Međutim, 14 država članica postoji mogućnost da neće ostvariti svoje ciljene vezene uz recikliranje. E, za manje od pola godine doći ćemo do 2020. I vidjet ćemo hoće li se e, sljedeće godine ti ciljevi ostvariti ili ne. Što se tiče kvalitete zraka, 18 država članica i dalje se muči sa e, visokim razinama dušikova oksida. 15 država članica mora smanjiti emisije čestičnih tvari. To je i tekako opasno za e, ljudsko zdravlje PNM. E, što se tiče ostvarenja ciljeva mreže Natura 2000, potrebno je tim ciljevima e, na odgovarajući način upravljati. Međutim, mislim da ne možemo navesti ni jednu državu članicu koja je u cijelosti to, u tome uspjela i to je žalosno. Pogotovo ako se uzme u obzir da je ta, to zakonodavstvo pre, prevedeno prije nekoliko godina, a već je prošlo pet godina od kako su te obveze uvedene. Sa žalošću mogu reći da je postoji teško stanje kakvoće zraka um, u područjima velikih aglomeracija. Prošlo je više od 15 godina um, od trenutka ostvarenja određenih ciljeva. Što se tiče um, uh, tretiranja voda u gradskim sredinama i dalje nisu ostvareni ti ciljevi potrebna su daljna ulaganja, a izvješće je pokazalo e, da EU e fondovi mogu podržati njihova nastajevi. To me dovodi do drugog razloga zašto je ovaj pregled aktivnosti u području okoliša e, komisija i pripremila. Prvi je bio pripremiti politički, političku pozadinu kako bi se kalibrirale E, kalibrila nastojanja komisije uz pomoć e, sredstava koja se dodjeljuju državama članicama. Pomoću tih e, informacija radimo i u okviru europskoga semestra i u u okviru priprema koje obavljamo sa državama članicama u korištenju strukturnih fondova u sljedećem VFO-u. Treći razlog zbog kojega smo pripremili ovaj pregled aktivnosti jest e, upozoriti države članice, e, reći im da trebaju, e, da imaju određene izazove, da imaju nove ministre zadužene za zaštitu okoliša i reći im da je to sastavni dio njihova programa rada, da imaju izazov da će e, doći do određenog postupka, ograničavanja djelovanja od strane komisije, te da će e, za dvije godine možda biti iznenađenja ako nešto sada ne poduzmu. Izazov trenutno postoji i on je ogroman. Što se tiče kriterija e, provedbe, to mjera provedbe, jasno, jasno želim reći da jedna politika na razini EU-a ili u državama članicama ne može se oslanjati samo na prisilnu primjenu. Moramo se oslanjati na predviđanja, na e, rad na e, e, prije nego što se same te mjere provedu. proveli smo bilateralne dijalog, e, razgovore u državama članicama i mislim da bismo itekako cijenili da e, Europsko vijeće, Europski parlament vijeću da do znanja e, da je potrebno pojačati dijalog sa Europskom komisijom i državama članicama uvezano uz pitanja provedbe. Provedba nije samo birokratsko pitanje kad se pojavi na dnevnom redu e, Vijeća Europske unije, e, nakon što se obavi zakonodavni dio dnevnog rema, ministri napuste e, prostoriju i krenu se služiti telefonom. Oni računaju na svoje predstavnike i ravnatelje glavnih uprava da će preuzeti stvar. Ako to vrijedi za većinu od za gotovo dvije trećine država članica bitno je ostvariti ekološke ciljeve koje građani očekuju i to je itekako političko pitanje. Nije bitno samo poboljšati zakonodavstvo i usvajati ambicioznije planove, već je bitno ostvariti očekivanja koja su nam istaknuli građani. bližim se e, kraju svojega izlaganja. E, cijenili smo kad bi ovaj odmor e, prenio poruku o brojnim horizontalnim zaključcima o kojima sam već govorio. Ti su zaključci uključeni u komunikaciju koju je komisija usvojila. Pritom pone prije mislim i to ću dodatno naglasiti jest ako i ne možemo ne možemo e, se prilagoditi direktivi o vodama ili direktivi o e, kvaliteti zraka ili javnim politikama u drugim sektorima okoliša e, sve dok se sve te mjere ne e, usklade i sa ciljevima za zaštitu okoliša. To se odnosi na poljoprivrednu politiku, politiku e, prometa i druge politike vezane uz različite industrijske grane. To ne znači da će e, politika okoliša biti nadređena drugim politikama, već moramo uskladiti politiku okoliša s drugim politikama trenutno poljoprivredna politika, politika urbanog planiranja koje e, se primjenjuju u Europskoj uniji e, ne potiču održivost, već i neki njihovi glavni e, temelji idu protiv ciljeva zaštite okoliša. Zahvalan sam na strpljenju članovima ovoga odbora. E, spomenut ću i kvalitetu upravljanja koja je itekako bitna. Znamo da je jedna od glavnih prepreka postojeća pravila koje su u jazu sa konkretnim rezultatima za građane. Zašto postoji jaz između onoga što govore pravila i situacije na terenu? Nije stvar u tome da su e, stvari tehnički složene. Neke jesu. Za neke je potreban novac. Međutim, za mnoge od njih e, potrebna je politička volja. Posebice se to odnosi na volju da se na nacionalnoj i lokalnoj razini ostvari usklađenost e, primjena tih pravila, što će primjenjivati policija, sanitarna i nacionalna inspekcija. Kvaliteta upravljanja okolišem i tekako je važan aspekt. Hvala vam lijepa, e, gospodine e, predsjedatelju. Nadam se da nisam bio previše dosadan i evo rado ću preuzeti e, vaša pitanja i saslušati vaše sugestije. Hvala vam što ste govorili sa srcem i sa strašću, a ne samo iz one birokratske perspektive. To cijenimo. Krenut ćemo sada sa javljenjem za riječ zastupnika. Gospodin Luena iz epp p-a je prvi, izvolite. Ne, i socijaldemokrata sam, gospodin predsjedniče. Mm, to je samo mali detalj. Što se tiče kakvoće zraka, predsjednik komisije je rekao da godišnje 400 tisuća ljudi umiru od posljedica e, kroničnih bolesti koje razviju zbog toga. To su podaci od e, zadnjeg istraživanja Eurobarometra. Što predlažete? E, kod zadnjeg ERA ste rekli da se radi o tome da se stvori paket kako bismo imali zone bez emisija u gradovima sa više od 50.000 stanovnika. imamo to ludo ponašanje ekstremne desnice. U Španjolskoj su htjeli uključiti u to i centar Madrida, ali španjolska vlada će sada ipak provesti te zone bez emisije. Mislim da je to dobro i u okviru ove direktive da se podastu takvi prijedlozi. Zato što ste upravo govorili o tom pitanju hoće zraka i tu mislim da se svi moramo angažirati što se toga tiče. Hvala. Dakle, još jednom za socijaldemokrate. Sada još e, isto tako za socijaldemokrate Marija Arena. Hvala. Tri pitanja. Prvo pitanje područje prilagodbe e, cirkularnih e, alata, prije svega otpada. E, mi sada ne možemo prema trećim državama izvoziti e, otpad, a pokazuje se nažalost da u nekim državama u razvoju, e, poput primjerice u Gani, u Africi, se ipak mogu pronaći europski, europsko smeće, primjerice kućanski aparati tu se radi o tome da se pokušava zaobići europsko zakonodavstvo koje imamo. Kako dakle možemo sastaviti kontrole, kako bismo izbjegli da te, te takozvane donacije ne stignu do afričkih smetlišta i da tu ne dolazi do e, kriminalnih djela, do organiziranog kriminala kako bi se taj otpad izveo prema trećim državama. Dakle, što radimo, što rade carine kako bi se izbjeglo da se e, iskorištava europsko zakonodavstvo izbjegava. Drugo što se tiče e, proizvodnje kemijskih proizvoda, što se danas radi, kako bi se primjerice zakonodavstvo protiv pesticida ili endokrinih disruptora ne bi ugrozilo zbog e, vanjske trgovine. Primjerice, na neki način ono što je u EU e, zabranjeno pomoću vanjske trgovine na mala vrata ponovno ulazi u EU. Kako to izbjeći? I treće, govorili ste o tome da je važno u europski semestar uključiti ta okolišna pitanja. Kako se to uzima u obzir u e, planovima reforme? Kako neko okolišno ulaganje se može isključiti iz one norme od 3%, to je 60% što se tiče proračunske ravnoteže. Mislim da je važno to učiniti, to su e, ulaganja i stoga trebamo iskoristiti alate za fleksibilnost u proračunu kako bismo potakli održivo ulaganja. Hvala. To je pitanje koje možda nadilazi nadležnost e, predsjednika komisije koji je ovdje s nama. Nema nikoga iz EPP-a. Za klube nju, gospođa Brofi. Hvala vam i hvala kolegama iz komisije na vrlo zanimljivom izlaganju. Ovi pregled aktivnosti je dobar proces i mi to podržavamo kao e, mogućnost da ubrzamo implementaciju. Bez dobre implementacije nema nikakvog smisla imati ambiciozne okolišne zakone. Ako države članice ne obave svoj posao, onda njihovi vlastiti gradovi i priroda pate od toga. E, izvješćivanja e, i preporuke komisije su velike pomoći, to povećava transparentnost, a isto tako naglašava i najbolje prakse od kojih onda mogu učiti sve države članice. Stoga mi e, pozivam komisiju da nastavi s tim procesom. Ali istodobno izvješća pokazuju i da je situacija loša, da postoje velike rupe u tome kako države članice ispunjavaju svoje obveze. Mnoge države članice jednostavno uopće ne mare za provedbu zakona. Stoga je vrlo važno da Europska komisija može e, kao čuvarica europskih ugovora preuzeti i tu taj svoj zakonodavni, e, tu svoju zakonodavnu funkciju, da trebaju e, češće započinati sa postupcima za kršenje zakonodavstva kada to države članice čine. Kako vi gledate na to, na te zakonodavne instrumente koje imate na spolaganju? možete li mi reći da Europska komisija ne slabi svoj stav što se tiče tih postupaka u slučaju kršenja zakonodavstva, već da će da pa će pojačati svoje djelovanje protiv država članica e, koje, u kojima ima propusta. Zatim, isto tako, u mojoj vlastitoj državi Ujedinjenoj kraljevini je veliki problem kakvoća zraka. Možete nam dati više detalja vezno uz iskustva koje ste prikupili e, što se tiče toga kako države članice mogu poboljšati kakvoće zraka i što radite kako biste riješili taj e, veliki problem diljem Europske unije. Hvala. Hvala ime zelenih, gospođa Palus. Hvala vam i hvala vam na ovim važnim uvidima koje nam je dala komisija. Ovaj pregled aktivnosti je doista važan i za mene je dosta frustrirajuće vidjeti da okoliš i bioraznolikost i dalje pate, iako imamo to ambiciozno zakonodavstvo usvojeno. Ja sam malo usporedila e, to izvješće sa onim izvješćem za 2017. godinu. Kako to izvješće pomaže prilikom provedbe? Jer nam je vidimo da su problemi isti a po mom pitanju je popis država članica gdje je loša provedba sada čak i duži nego prije. Propusti su još i veći. Dakle, kako možemo poboljšati ove ovaj pregled aktivnosti ili izvješće ili ta djelovanja kako bi ona imala veći učinak. I kao drugo, naglasili ste da je najvažnije to da se okolišne političke mjere ne uključe u druge mjere i da se često stavljaju u drugi plan kada se radi o pitanjima prometa, cestovne infrastrukture, e, gospodarskih pitanja i tako dalje. Po vašem mišljenju svačaju li države članice koliko je ozbiljna situacija? Imaju li strukture, e, primjerice, da se cijela vlada bavi u različitim resorima pitanjem okoliša, a ne da to pitanje okoliša uvijek bude zadnja rupa na svirali. Hvala vam. Hvala. Gospođa Benjo ime kluba IDE. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja bih htjela naglasiti jedan konkretni problem, svakodnevni problem koji se tiče ovih tema o kojima danas e, Primjerice, manjak lijekova u Francuskoj imamo tu zaostajanje u proizvodnji e, lijekova. E, smatra se da proizvodnja nekih lijekova nije dovoljno rentabilna. To je skandal. Imali smo 20% e, veće, veći manjak lijekova u jednom određenom razdoblju kao porast. To je doista zabrinjavajuće. Vidimo da je prije 30 godina 20% lijekova koje smo imali na tržištu proizvedeno izvan Europske unije. Danas ih je 80. Farmaceutska industrija se samo brine za rentabilnost, a ti lijekovi zdravlje bi trebalo biti pristupačno svima. Trebamo relokalizirati proizvodnju lijekova, trebamo im omogućiti porezne olakšice. Ili bismo trebali pak razvijati strateške zalihe tih lijekova. Hvala. Hvala. Zadnje pitanje u ime socijaldemokrata, gospođa Ruteland. Hvala vam, gospodine predsjedniče. I hvala i komisiji na tome što je ovdje i što govori o vrlo važnoj temi o građanima, o njihovim životima. Ja bih htjela govoriti o pitanju kakvoći zraka. Slažem se sa kolegom Lenom o tome koliko je važna ta tema, e, taj problem s kojim smo suočeni samo u Europi, već i diljem svijeta. I to je zapravo e, jedna od najvećih prijetnji ljudskom zdravlju. E, vjerujem da komisija mora učiniti još i više kako bi to bio više prioritet. To bi trebalo povezati sa okolišnom politikom, budući da znamo da će korištenjem okolišnih elemenata doći i do poboljšanja kako će zakon našim gradovima. Ali prije svega bih voljela čuti što mislite učiniti kako bi se to povezalo sa suradnjom sa donačelnicima u e, najvećim gradovima Europskoj uniji? Moramo izmijeniti najbolje prakse s njima, to je važno, ali tako i se i da svi građani u našoj Europskoj uniji to se zadaju kao prioritet i da jedni drugima pomažemo i sa aktivnim politikom na razini Europske unije. Hvala. Imate 5-7 minuta za odgovor. Izvolite. Hvala vam lijepa. I hvala važnim zastupnicima što su spomenuli ova različita pitanja. Budući da se spominjalo nekoliko principa u nekim pitanjima, kao prvo želim e, razuvjeriti zastupnike Europskog parlamenta. Želim reći da komisija vrlo ozbiljno svača e, provedbu pravila. Imamo velike razlike u provedbi, to je istina. A mislim da doista ne štedimo e, na trudu kada se radi o tome da koristimo naše e, alate za poticanje provedbe. U odboru za okoliš u Europskoj komisiji imamo najveći portfelj e, takvih postupaka u slučaju kršenja zakonodavstva e, dakle u cijeloj komisiji. To je jedan dokaz toga, ali kao što sam prije rekao ne možemo se osloniti samo na e, taj aspekt. Kada imate ovakve situacije onda tu dolaze na vidjelo neke patologije u državama članicama i stoga mi pokušavamo raditi na uklanju tih patologija tako što aktivno surađujemo i podržavamo države članice. Budući da je neko postavio pitanje o tome, mislim da su to zeleni vezano s to što činimo kako bi došlo do bolje provedbe. Primjerice, uspostavili smo u okviru EIR-a e nešto što smo nazvali na engleskom peer -to -peer tool dakle jedan alat gdje stručnjaci iz različitih država članica mogu stupiti u kontakt sa drugim stručnjacima iz eh, drugih država članica kako nitko ne bi morao E, izmišljavati toplu vodu. Ako je netko našao neko pametno rješenje i to se identificiralo u nekoj državi članici, primjerice vezano uz upravljanje otpadom ili kakvoću zraka, onda druge države članice moraju moći iskoristiti tu ekspertizu. I e, vidimo da države članice jako cijene taj alat, te je to izuzetno učinkovito, a pritom je trošak mali. Mislim da smo organizirali više od 50 takvih događaja o vrlo specifičnim temama e, koji se tiču toga kako se može poboljšati provedba e, zakona iz različitih sektora zakonodavstva. Koristimo isto tako i strukturne fondove, to sam e, spomenuo u jednom izlaganju, kako bismo pomogli i potaknuli inovacije ili inovativne rješenja ili pak ulaganja u tvrdu infrastrukturu. No moram vam reći, i to i države članice znaju, da smo postepeno proteklih godina vidjeli da su suknuli fondovi sada takvi da ima sve manje i manje novca za tvrdu infrastrukturu, a sve više novca za inovativnija rješenja. Što znači da države članice moraju isto tako i na to obratiti pažnju. Nekoliko važnih zastupnika je spomenulo pitanje zagađenja zraka. Posebice kada o ovome govorimo, e, moram reći da smo radili sa državama članicama, da smo vidjeli da su se javila inteligentna rješenja u nizu e, općina, ali smo vidjeli isto tako i rješenja koja su tek nedavno usvojena i koja još nisu ostvarila e, željene rezultate. I zbog toga je komisija tužila dosta velik broj država članica pred Europskim sudom i neke od njih su e, isto tako dobili kaznu. Ali to nije kraj puta i to nije niti naša svrha da vodimo države članice stalno pred sud. Naša je zadaća da riješimo problem i stoga i dalje surađujemo sa državama članicama te mislimo da jedan određen broj gradonačelnika, kao što je ovdje s pravom naglašeno, je našlo dobre rješenja. Također imamo i dijaloge o čistom zraku s različitim državama članicama, te pokušavamo to uključiti i lokalna tijela vlasti koja su neophodna. Ne radi se tu samo o donošenju e, pravila i donošenju političkih mjera, iako je to važno, već je važno i to kako se to sve stavlja u praksu. A kada se govori o kakvoći zraka, onda su gradonačelnici tu ti koji to rade. Gospođa Rena, mislim da je spomenula niz važnih pitanja. Kružno gospodarstvo i kemijske proizvode ću ja okupiti u jedno. U potpunosti ste u pravu kada govorite da to nije dobro za reputaciju Europske unije. Imamo pravilo unutar e, kruga država OECD-a i to pravilo je preuzeto i na razinu Europske unije da je najme zabranjeno državama članicama da izvoze nerazvrstani otpad izvan, na područje izvan Europske unije, ali nerazvrstani ospad se često nađe na području izvan Europske unije. I to je i djelomično i e, razlog zašto je Kina zabranila uvoz nerazvrstanog otpada iz Europske unije. Nalazimo različite elektroničke uređaje u Africi i tako dalje. Rješenje je sljedeće, ali pitanje je naravno kako doći do rješenja, to da pojačamo kontrole nad poroznim granicama Europske unije. Ta granica je toliko porozna da carinski službenici mogu e, isprekontrolirati samo 5% e, svih e, uvoza kemijskih proizvoda sa područja izvan Europske unije. Dobro možete shvatiti koje su posljedice toga i da dolazi do nepravednog natjecanja sa e, poduzećima koji proizvode te iste proizvode unutar Europske unije. Imamo to nelojalno natjecanje e, od kojeg ta poduzeća e, pate što se tiče proizvoda koji nisu u skladu sa ričom od vanjskih proizvođača. Mi dakle surađujemo s našim kolegama, ali mislimo da jedan od glavnih e, pitanja koja će se pojaviti doista kao kamen temeljac naše buduće politike što se tiče borbe protiv zagađenja kemijskim proizvodima, što se tiče borbe protiv pesticida i endokrinih disruptora, biti to kako se može bolje kontrolirati tržište kako bismo eto dobili bolje rezultate. Što se tiče bioraznolikosti, jer je netko postavio pitanje o e, našem odnosu s gradonačelnicima što se toga tiče. Mi razmišljamo da se pridružimo toj platformi e, konvencije gradonačelnika, sporazuma gradonačelnika kako bismo e, povezali ta pitanja klimatskih promjena sa okolišnim pitanjima. I još jedno pitanje, gospodine predsjedniče, vezano s to što komisija može, a što ne može učiniti. Mi možemo učiniti mnogo toga pomoć naših postupaka u slučaju kršenja zakonodavstva. Kao što sam spomenuo, mi imamo najveći portfelj i to doista mnogo govori o nama. Ima mnogo posla, ali opet, mi ne možemo sve to obraditi. Moramo vam to iskreno reći, ne možemo sve pokriti. Naši ljudski resursi nisu... Eh, neograničeni. Stoga imamo taj multiplikacijski faktor. Što se tiče pristupa pravdi kada se radi o okolišnim pitanjima, tu države članice imaju svoju obvezu. A za idućih pet godina će jedan od prioriteta Europske komisije biti taj da tijekom Europske unije svi budu na istoj razini što se tiče pristupa pravdi za nacionalne sudove i za dakle, okolišna pitanja. Hvala. Hvala vam. Sada ćemo zaključiti sa ovim sastankom. 25. grudnja ćemo se ponovno naći. U Sazburu ne. Opet ovdje u Briselu. I vidimo se tada.